I think we can start. A mislim da možemo početi. Dragi kolege i kolegice, dra, dragi panelisti. Danas imamo saslušanje o cestovnom prijevozu tereta. Svi se zanimaju za ovu temu, naročito za pitanje tržišnog natjecanja. Stoga smo pozvali niz stručnjaka da nas točnije informirao. E, u pozadini toga je imamo cestovni paket e, komisije za 2016. E, svi govornici će imati e, samo 10 minuta za prezentaciju. Imamo vrlo puni program, a onda nam dolazi i povjerenica Bulc. Moramo biti točni. Stoga sve molim da se drže određenog e, vremena kako bismo lijepo završili ovo teško saslušanje. Nakon osme minute ću ovdje pokucati i onda ćete još imati dvije minute da završite izlaganje. U, e, kao prvo e, dajem, e, dajem riječ Kotiskara Micusu koji je Izvolite, gospodine Karamicos, imate riječ. Hvala lijepa predsjedatelji. dragi zastupnici, E, zahvalio bih odboru TRAN za organiziranje ovog sastanka na kojem ćemo imati raspravu. Moramo govoriti o nepoštojnoj konkurenciji u cestovnom e, prometu. To je mantra u raznim situacijama i ja to koristim. Svi znamo e, koji je katalog socijalnih problema u prijevozu. Međutim, e, moramo shvatiti zašto postoje ti problemi i kako ih riješiti. To je važno da dademo evropske, evropska rješenja za evropske probleme. To je moja ključna poruka za e, danas. E, što je u igri? E, skratit ću popis. Imamo cestovni prijevod sa dvije skupine problema. Prvi je povezan sa radnim uvjetima, a drugi su poslovni uvjeti. Prva e, tema su radni e, uvjeti koji se utječu na sigurnost prometa i vozača i e, neadekvatne institucije, zatim daleko su od doma, neadekvatna prehrana, nemaju socijalnu skrb, liječničku pomoć i tako dalje. Druga skupina su poslovne prakse to je nezakonita kabotaža, zatim e, fiktivne kompanije i e, e, low shopping. Tu nastupaju treće zemlje sa slabim radnim uvjetima. Što stoji iza ovih problema? E, socijalni problemi prijevozne prometne politike. Prvi problem je socijalno zakonodavstvo u cestovnom e, prijevozu. Socijalno zakonodavstvo ne pokriva sve aspekte, e, recimo vrijeme vožnje kao i tjedno vrijeme vožnje vozača. Ta pravila imaju strogi režim provedbe E, imamo tahograf e, koji bilježi e, poštivanje ovih pravila. Ta se pravila strogo primjenjuju zahvaljujući plodnoj suradnji između komisije, države članice i dionika u posljednjih nekoliko godina. To je dovelo do nekoliko direktiva i smjernica. E, sama pravila nisu savršena i trebaju pojašnjenja. Trebamo ih i obnoviti kako bi se e, prilagodila e, potrebama tržišta koje se mijenja. Trebamo ex post evaluaciju socijalnih pravila. Trebamo zatim pravila, trebamo pravila o odmoru i drugim važnim stvarima. E, socijalni te, e, socijalna pitanja e, se sastoje u tome da se treba stikno provoditi propise. Ex post evaluacija propisa koja dozvoljava pristup i prijevoznicima tržištu, prijevoznom tržištu. E, međutim, propise drugačije e, primjenjuju u raznim zemljama i podriva se e, pošteno tržišno natjecanje. Trebamo imati stabilnu provedbu kako ne bismo imali fiktivne kompanije koje opet potkopavaju tržišno natjecanje jer imaju niske socijalne standarde. Moramo poboljšati te propise kako bi ih se e, prijevoznici lakše pridržavali. Moramo identificirati akcije i instrumente da bismo poboljšali situaciju. Dolazim do treće točke moje ključne poruke, a to je kako kako možemo poboljšati radne uvjete, e, suzbijati nezakonite prakse i nepoštenu konkurenciju. To je složeno pitanje i e, to spada u mandat Evropske unije. Na na područje socijalne sigurnosti moramo naći ravnotežu između Evropske unije i nacionalnih mjera o e, e, neuravnoteženi pristup država članica treba ispjeći jer to dovodi do fragmentacije europskog tržišta. E, dodatni restriktivni propisi o kabotaži i sankcije onih koji ih krže, neće riješiti problem. Napraviti takve nekoordinirane akcije mogu negativno utjecati na situaciji i mogu potkopati ono što smo već eh, postigli. Kao što ste mogli čuti u nekoliko navrata, komisija je predana socijalnim standardima, eh, poštenim radnim uvjetima. To je od ključne eh, važnosti kako bismo poboljšali radne uvjete u Europskoj eh, uniji u 2011. smo imali jednu bijelu knjigu koja govori o tim problemima. Sada ću reći kako će se to prenijeti u konkretne akcije. Imamo dvije skupine akcija koje smo već počeli i koje će se provesti kako bi osigurali e, koherentan pristup izazovima. E, sada i u budućnosti. Prvo, Komisija sada razmatra nove mjere koje se mogu e, prezentirati u pak cestovnom paketu 2016. Takav paket će uključiti socijalne, tržišne i e, socijalne elemente i uravne i osigurat će sigurnost i efikasnost cestovnog prijevoza kako bi cest, e, radnici mogli e, iskoristiti sva svoja prava. Imat ćemo zakonodavne i nezakonodavne prijedloge na tim Socijalni paket će uključivati mjere koje će poboljšati socijalno zakonodavstvo i osigurati dobru provedbu sadašnjih pravila i reviziju e, odredbi o osposobljavanju vozača. Mm, e, imamo cestovnu e, agenciju koja će se brinuti za tu provedbu. Prije no što se to prenijeti u konkretne prijedloge, to će se testirati u konzultacijama i pripremnom radu. Proces je već počeo s ex post evaluacijom koju sam spomenuo. Sada ocjenjujemo socijalne pravila Uskoro će imati javne konzultacije o budućnosti cestovnog prijevoza. Početkom jeseni ćemo e, imati ocjenu učinka, e, e, a prijedlozi će se usvojiti u rano u jesen 2016. To je ambiciozno i moramo se jako potruditi kako bismo sve probleme sveobuhvatno riješili. Na marginama tog prijedloga imamo niz inicijativa koje će poticati socijalna pravila i njihovu provedbu. Komisija želi oživiti socijalni dijalog među socijalnim partnerima kako bi se definirali standardni uvjeti u cestovnom prijevozu. Imaćemo jedan važan događaj 4. lipnja sa sudjelovanjem e, komisije. E, i to će biti važno za cestovni prijevoz i možda će dovesti do sporazuma između socijalnih partnera. Imaćemo i e, kategorizaciju e, prekršaja. mora da sam bio sportski komentator u priješnjem životu jer prebrzo govorim, ali imam malo vremena, gledam predsjedatelja. Dajte mi dvije dodatne minute, onda ću usporiti. Draga će usporiti. E, e, e, zakonodavna ilegalna kabotaža može dovesti do gubitka reputacije E, stoga u cestovnom e, paketu imamo reviziju pravila kako bismo e, proširili opseg provedbenih ovlaštenja komisije. E, tu ćemo onda uključiti one prekršaje koje nisu e, stiktno povezane sa smrtnošću, kao na primjer nezakonita kabotaža. Imaćemo postepeni pristup kako bi e, paket bio što učinkovitiji i kako bismo odgovorili na vaše odbacivanje našeg prethodnog prijedloga. E, odgovorit ćemo i na vaše zabrinutosti. Pojasnit ćemo i e, propise o upućivanju radnika na sektoru prijevoza e, socijalno poštenje i socijalni propisi se moraju poštivati E, moramo uz sve inicijative da, za poboljšanje situacije, moramo se svi potruditi da e, e, potičemo kulturu poštivanja propisa. To je odgovornost svi u nas, evropskih institucija, nacionalnih administracija, socijalnih partnera, kao i transportnih operatera, vozača i svih dionika u prijevozu Moramo se fokusirati na ako se samo fokusiramo na provedbu, to neće biti učinkovito. Moramo raditi na osposobljavanju i podizanju svijesti. Imamo unutarnje tržište, inovacije, infrastrukturu i međunarodni element. Moramo imati i socijalnu agendu e, koji počinje sa 3E, Educate, Enforce, Enhance Hvala vam na pažnji i žalim što sam bio tako brz. Ali e, e, predsjedatelj me frustrira time što stalno lupa po stolu i kaže mi deset minuta. Hvala, e, odgovoran sam za ovu brzinu, za ove brzo izlaganje. Još jednom lijepa hvala. ne, znamo da ne možete ovdje ostati cijele, cijelo vrijeme prije no što dadem riječ panelistima. E, e, pozdravljam srdačno, gospodina Zbignjeva Dnjevića. On je od, e, zahvaljujem što ste došli na ovo saslušanje. Dobrodošli. Evo, plješćemo. Sada dajem riječ Gospodin Teras Kripi koji e, iz EKR-a EKR ima 14 minuta. E, govorit ću na engleskom, a ne na, nizozemskom. E, I imat ću ovdje sad da se kontroliram. Ja sam Kela Skipper i ja sam glavni izaslanik Eurocontrol Route. Eh, kratki uvod. EKR er, eh, eh, Eurocontrol Route. Mi želimo potaći evropsku suradnju. To je već rekao gospodin Karamicos. To je vrlo vrijedno, zato smo ovdje. To je naš raison Imamo imamo 14 članova i četiri zemlje promatrača. Eh, u nekim zemljama samo policijske snage sudjeluju u tomu. Mi surađujemo eh, s, njima. Imamo četiri stupa, to je osposobljavanje dužnosnika, eh, razmjena podataka i koordinirana kontrola. Imamo razmjenu podataka koje rezultiraju iz naših akcija i zajedničkih stajališta, a naravno usklađivanje je ključna riječ. E, suočavamo se danas e, sa učinkom krize. E, vidimo pad gospodarskog rasta. U posljednjih četiri godine imamo 75% smanjenja naših kapaciteta koje nam, o kojima izvještavaju države članice E, e, imamo e, indikatore rezultata 3% do 4% pa do 3 do 4%, a imamo i pad kvalitete stručnog znanja. Mnogo tog znanja nas je napustilo, jednostavno rečeno. Ovdje vidimo e, provedba u Europu, e, u imamo aki o prijevozu, e, način na koji smo organizirani u Europi desno, koje puta slike govore više od tisuću riječi. Ovo je što vidimo u Europi kad se budemo organizirali. Još smo daleko od jedinstvenog područja provedbe Eh, eh, imamo, razne agencije na drugim područjima, to na, našem području nemamo. Eh, zamor i, zamor i prebrza vožnja su običajni uzroci nezreća. Ako gledate 2013. imali smo 26.000 tisuća smrtnih slučajeva, mnogo e, ozljeda. Imamo 3, 13% e, e, tisuće to ne ovisi o toliko vozaču, već je to utjecaj vozila. Ovo je ljudska tragedija na evropskim cestama i e, te e, slike više kažu nego e, tisuću riječi. Sada nešto o onome što radimo. Imamo prijevare sa tahografima i manipulacija. To uzrokuje veliku zabrinutost 50 tisuća registriranih eh, prijevara sa tahografima eh, imamo godišnje, a to je samo vrh ledenjaka. Eh, imamo, imamo manipulacije sa magnetima koje se rade ili korištenje nečih drugih vozačkih kartica. Magnet se koristi za to. Ako gledamo 2006. već smo kasnili dvije godine, a sada gledamo treću generaciju tahografa i već, već kasnimo pet mjeseci, pola godine. Što nam to donosi? Tahografi dan danas su od ključne važnosti u manipulaciji e, i prijevari Moramo e, provoditi e, obrazovanje da bismo poboljšali kulturu vozača. E, moramo osposobljavati naše osoblje i na to trošimo puno vremena. posljednji tahografi su tako sofisticirani da je vrlo teško otkriti greške. Sada imamo novu generaciju prijevara, to znači da osoblje mora biti osposobljeno e, i to mora biti ekstremno stručno kako bi mogli otkriti te prijevare. E, sadašnja situacija e, povezana sa pravnim zahtjevima e, zakonodavstva u cestovnom prijevozu. Zakonodavstvo koji puta nije jasno. Jezik često komplicira stvari. Države članice koji puta se pozivaju na subsidijarnost. I to dolazi, dovodi do nejednakosti i zakonodavne nesigurnosti ili zakonske nesigurnosti pravne nesigurnosti, oprostite. E, poželjna situacija u vezi sa e, pravnim zahtjevima zakonodavstva u cestovnom prijevozu. E, trebamo praktične zakone koji se lako primjenjuju, koji su razumljivi i potpuno jasni Također moramo e, ocjenjivati novo zakonodavstvo e, u smislu provedivosti, a to se ne radi. E, često vidimo da zakonodavstvo se ne može provesti, a ono je već na snazi. I to je žalosno. To moramo napraviti ex ante. Ja sam još uvijek na vrijeme iskoristio sam ovu priliku Nizozemska je sada predsjednik ECR-a, pozivamo vas u Amsterdamu, u Amsterdam u lipnju. Imamo našu godišnju konferenciju. To je vrlo privlačna konferencija. E, radimo na boljim inspekcijama, e, isto tako na obavještavanju kako bismo smanjili broj kontrola. E, morate e, znati kako je teško raditi sa e, osobljem e, koje je spalo na 25% svoje prijašnje, prijašnje kapaciteta. Kako možemo rješavati problema, problemima sa ciljanim inspekcijama, sa manje kad imamo bolje obavještanje, E, mi e, imamo e, nasumične kontrole vozila. To je ocjenjivanje rizika. Mjesto smo dobro odabrali. To je blizu terminala za putnike u Luci u Amsterdamu. To je samo pet minuta od središta grada pa vas u ime predsjedništva vas pozivam da dođete u Amsterdam i zahvaljujem na pažnji. Hvala lijepa. E, vrlo ste se dobro držali vremena. Hvala gospodine Fiper. Imamo sljedeće pred, predavanje Dislava Kordela iz sveučilišta u Gdańsku. Učinkovitost e, e, cestovnog prijevoza tereta. Dziękuję za zaproszenie i możliwość przedstawienia pewnych... Zahvaljujem lijepo na pozivu i na prilici koju ste mi ukazali da podijelim neke komentare zajedno s vama o tome kako sektor cestovnog prijevoza funkcionira u Europskoj uniji. Očito, ukoliko želimo analizirati učinkovitost ovog sektora, razmotriti sve postojeće, svu regulativu, moramo imati na umu da sektor cestovnog prevoza funkcionira u jednom posebnom okruženju, socijalnom, ekonomskom, pravnom. E, slobodno kredanje roba i usluga diljem Europske unije u obliku u kojem trenutno funkcionira temelji se na određenim konceptima, kad kada i na liberalizaciji. Iako bih samo mogao par riječi to spomenuti, liberalizacija je naravno proces koji ima određene posljedice, utjecaje koje moramo razmotriti i utječe na prevoz. Zamisla je da se e, uklone prepreke pristupu unutarnjem transportu i unutarnjem transportnom tržištu kako bi se postavili uvjeti za slobodno tržišno natjecanje. Način na koji se to provodi u praksu je kroz regulativu, a za to je pak potrebna određena strategija za razvoj, politika koja u obzir uzima različite aspekte i postoje neke glavne karakteristike te politike. Kad kada njih se doživljava kao nešto što se upliče u pitanja tržišta i može biti kontroverzno. Dakle, regulativa istina kad kada i komplicira određena područja djelovanja koja mi pokušavamo liberalizirati. Dakle, ukoliko želimo se e, prenijeti taj koncept liberalizacije na sektor prevoza, e, neki taj fenomen tumače kao uklanjanje prepreka slobodi kretanja, odnosno prevoza, a zamisao je omogućiti slobodu, slobodne aktivnosti, što očito zahtjeva i slobodnu tržišnu konkurenciju, a to omogućava e, funkcioniranje otvorenog slobodnog tržišta, a isto vrijedi i za tržište cestovnog transporta. Dakle, znamo da postoje određeni stavovi i neke zamisle koje mi pokušavamo provesti u Europskoj uniji, osobito u smislu inovacije, i govorimo o cestovnom prevozu tereta, imajući na umu da neke države članice e, su prilično zabrinjavajući primjeri. Pokušaj liberalizacije nije ne samo da je štetan kad kada unutarnjem tržištu, već isto tako moramo razmotriti i sam integritet našeg unutarnjeg tržišta i povrinuti se da stvari funkcioniraju kako treba. Ukoliko razmotrimo trenutni, trenutan sektor cestovnog prevoza, on je vrlo dinamičan, govorili o kraćim ili dužim rutama i znamo da u Europskoj uniji postoji sve veća namjera e, veći utjecaj izvršiti na cestovni prijevoz, ali naravno moramo tu razmotriti posljedice usvojene regulative. Moramo dakle razmotriti opće okruženje unutar kojega se odvija cestovni prijevoz, unutar kojega poduzeća rade i vidjeti kako to u budućnosti može funkcionirati. Također moramo se pobrinuti da imamo jedno trajno okruženje unutar kojega će oni moći raditi, a stvari funkcioniraju uvijek ovisno o tome kakva je situacija u pojedinoj zemlji, čak u pojedinom poduzeću kad kada. No za poslovnu zajednicu korisno je gledati unaprijed i ono što mi moramo učiniti je poštivati zakone i zajamčiti poštivanje unutarnjeg tržišta. No isto tako moramo se pobrinuti da postoje odredbe za odgovarajuće provođenje zakona u u smislu transporta u državama članicama, uključujući i provedbu cestovnog paketa usvojenog 2009. iako taj rad još nije u potpunosti dovršen. Jedan od ključnih problema koje je potrebno riješiti u transportnom sektoru vezan je zapravo uz pravila i moramo vidjeti da li bi tržište trebalo i dalje biti regulirano na temelju zakonodavstva Europske unije koje se temelji na zakonodavstvu iz pojedinih država članica ili bismo se trebali nakloniti većoj deregulaciji. A to pitanje bi zapravo moglo biti od ključne važnosti kada se bavimo ovim sektorom. Kada pogledamo tržište vidimo da je ono vrlo regulirano i velik broj država članica ima različite regulativu koja odgovara njihovoj gospodarskoj stvarnosti. Isto tako, postoje pitanje pristupa tržištu, ulaska u profesiju. Znamo da se provodi kabotaža koja će uvijek ovisiti o potražnji cijenama i čuli smo da se radi na novom cestovnom paketu, daljnjem zakonodavstvu koje će se time baviti. i koje će biti orijentirano ka budućnosti. Također moramo razmotriti pitanje socijalnog dumpinga u sektoru cestovnog prevoza, već počevši od same definicije dumpinga i moramo se pobrinuti da cestovni paket na kojem je komisija već počela raditi, ukoliko je doista nužan, on mora uzeti u obzir gospodarske stvarnosti i usredotočiti se na konkretne probleme u sektoru cestovnog prevoza. Očito ukoliko želimo e, donijeti odluke koje se tiču regulative i koje se tiču smjernica načela, mora se provesti određena procjena studija učinka e, onih instrumenata koje se razvija. I moglo bi biti korisno imati jednu sastaviti bijelu knjigu o neučinkovitosti ili učinkovitosti postojećeg zakonodavstva u državama članicama. Tako bismo vidjeli da li ono dobro funkcionira ili ne. A kada vidimo što funkcionira, što ne, tada možemo prijeći na razmatranje nekih drugih oblika regulacije. Općenito govoreći, ako pogledamo kako prevoz funkcionira u Europskoj uniji, on je vrlo striktno reguliran e, uredbama, direktivama, no da li je to dobro rješenje? Osobito kada govorimo o sektoru cestovnog prevoza. Dakle, to je nešto na što nije lako dati odgovor. Postoji niz instrumenta koje reguliraju tržište u našim državama članicama i to su svakako instrumenti državne politike. Mogli bismo reći da njima nije potrebna nikakva promjena. No postoje i oni koji smatraju da bilo kakvo uplitanje u tržište e, kroz pojedine pravne instrumente zapravo nije prihvatljivo. Ključni problem nije u tome da imamo pretjeranu regulativu, već način na koji su se odredbe razvile i na koje se one provode od strane nacionalne administracije. Postoje tu različita stališta, znamo da postoje različiti pravni instrumenti za pojedine sektore, no ukoliko analiziramo učinkovitost tih pravnih instrumenata, a to je, kao što sam rekao, nešto što bismo trebali učiniti, to bismo mogli u obliku bijele knjige učiniti, da vidimo što funkcionira, što ne, to bi bilo doista korisno. Ne želimo, dakle, pretjerano uplitanje s jedne strane, a s druge strane moramo se pobrinuti da unutarnje tržište dobro funkcionira. Odredbe i uredbe već postoje, smjernice komisije što se tiče tumačenja pojedinog zakonodavstva, no zaključno osvrnuo bih se na kabotažu, za koju znamo da je regulirana kroz odredbe na razini Europske unije i postoje uredbe koje se time bave. A što se tiče uredbi o kabotaži, postavlja se pitanje da li treba doći do daljne deregulacije za pružitelje ovih usluga u budućnosti. Komisija je objavila izvješće o situaciji na tržištu kabotaže, odnosno pružatelja usluga te. I, no ako pogledamo situaciju u praksi, svega 2% ove usluge je pokriveno u Europskoj uniji s pružateljima usluga. Dakle, tržište može uvijek kroz neke negativne posljedice proći zbog pojedinih interpretacija. Znamo da postoje različiti radni uvjeti koji se provode. Primjerice, postavlja se i problem fiktivnih poduzeća i nekih nepoštenih cestovnih prevoznika, no ne možemo to generalizirati, primijeniti na cijeli sektor. Ako analiziramo pojedine odredbe, moramo razmotrati koliko su one učinkovite, a nakon što smo odlučili jesu li učinkovite ili ne, tek tada možemo odlučiti da li nam je potrebno dalje zakonodavstvo u sektoru cestovnog prevoza. Sam sektor ne treba provođenje ovakve aktivnosti redovito, jer to oduzima mnogo vremena, košta mnogo novca, i dakle postoje određene negativne posljedice toga, ali postoje instrumenti koji su već na raspolaganju i koji bi nam omogućili pozabaviti se tim negativnim fenomenima do kojih dolazi. Zahvaljujem. I ja zahvaljujem apsolutno na vrijeme. Sljedeći izlaganje dolazi o Međunarodnog transportnog foruma. E, govornik je Luis Martinez. Thank you Zahvaljujem na pozivu da vam prikažemo eh, rad na predviđanjima koje smo završili ove godine i uklopile ga u međunarodni prijevoznički model. Za početak, samo da se uhodamo s tehnikom, dakle međunarodni Transportni forum, za one koji ne znaju, je međuvladina organizacija vezana uz OECD i predstavlja 54 države članice, većinu država članica Europe ali još više zemalja OECD-a i smatra se da je to svojevrsni think tank za analizu politika, istraživanje, prikupljanje podataka i proizvodnju pojedinih statističkih podataka. Svake godine, obično u svibnju, ove godine od 27. do 29. svibnja, održava se godišnji samit svih ministara i predstavnika industrije koji se bave najhitnijim pitanjima u izradi politika. Ako se vratimo na sami model, glavni cilj bio je pokušaj e, predviđanja dugoročnog e, volumena međunarodnog prevoda, prevoza vezanog uz emisije CO2. Imamo dva glavna scenarija e, koja su proizašli iz te inicijalne procjene, dakle različite trgovinske konfiguracije s jedne strane, a s druge strane, procjena kako će one u budućnosti e, funkcionirati. Projekcije koje su korištene u modelu su trgovinska projekcija OECD-a, projekcije OECD-a i populacije stanovništva. Kratko ću predstaviti ovaj model, usredotočiti se na neke rezultate, ali detaljniju e, procjenu možete vidjeti u dokumentu koji je ovdje u materijalima koje ste dobili, samo klikom na link možete pristupiti. Za početak, model započinje sa regionalnim procjenama, prognozama e, volumena trgovine e, za svaku godinu od 2010. do 2050. I prvi je korak pokušaj stvaranja detaljnije prostorne definicije kroz procjenu pojedinih centroida. Nakon toga ukupno vrijednost trgovine se raspodjeljuje na pojedine oblike prevoza. To se pak prevodi u trgovinske težine i zatim ih se dodjeljuje rutama unutar cjelokupne mreže. Dakle, svijet je podijeljen na 294 proizvodna ili potrošačka centra i obično ovakvi modeli se temelje na lukama. No, mi pokušavamo ovdje ići korak dalje i procijeniti i domaću komponentu međunarodne trgovine, a za to koristimo e, koncentraciju GDP-a i stanovništva kako bi se te centroide mogle identificirati. Također smo razvili vrlo detaljnu mrežu za cijeli svijet koja razmatra glavne oblike prevoza za međunarodnu trgovinu. Dakle, ceste, e, autoceste i glavne ceste dolaze iz open source podataka i prikazuje se točna razina, odnosno kapaciteta pojedinih poveznica. Za željeznicu definirane su e, sve željezničke veze i željezničke postaje diljem svijeta. Za more imamo sve međunarodne luke i rute koje se trenutno koriste, a za zrakoplovni prevoz identificirali smo međunarodne aerodrome i komercijalne letove osobito one za prevoz tereta. Dakle, sve različite mreže međusobno su povezane e, i specificirane prema obliku prevoza infrastrukturi i području svijeta i tada se ti svi centri, centroide povezuju kroz mrežu, zapravo koristit će glavne postaje, glavne cestovne veze u pojedinim gradovima. I ta intermodalna povezanost e, za početak se upotrebila validacija modela za baznu godinu koja je 2010. a rezultat je pokazao prilično dobru procjenu u usporedbi sa međunarodnim izvorima. Uspjeli smo dakle dobiti vrlo slične iznose težine tereta kako za zrak, tako da za pomorski prevoz i precizne emisije CO2. Što se tiče samih e, svjetskih e, ruta, e, ovdje možemo vidjeti kako će se razvijati u dolazećim godinama. Ono što smo uspjeli procijeniti i izvući iz ovoga je da će Sjevernoatlantski koridor između Europe i SAD-a ostati najvažnijim koridorom koji znatno raste, ali očekuje se da će Sjeverno-Pacifička ruta ipak to nadići oko 2030. kao glavni trgovinski trgovački koridor u svijetu. U Indijskom oceanu rutu se očekuje da će također znatno rasti i dovesti do povećanja trgovine između Europa i Azije, ali i Afrike i Azije. No jedna stvar koja je vrlo važna e, je povećanje internih tržišta za koje se očekuje da će biti znatno osobito u Aziji i Africi. I pretežno u tim područjima će se raditi o cestovnom prevozu. Jedan od glavnih elemenata tako često zaboravljamo radeći na ovakvim modelima je domaća komponenta međunarodne trgovine, međunarodnog prevoza tereta i tu imamo tu posljednju milju iz proizvodnih centara do pretežno luka i procijenili smo da oko 10% ukupnog iznosa e, trgovine upravo otpada na to, ali to pak predstavlja 30% ukupne emisije CO2 i očekuje se da će e, i dalje rasti ukoliko se do 2050. nešto ne poduzme. Ono što smo e, nadalje uspjeli izvući dakle vrijednost za izradu politika e, je globalna dosljedna procjena budućih količina prijevoza tereta i to tada možemo suziti na regionalne procjene prijevoza. I možemo procijeniti e, koji će biti zapravo nužni kapaciteti za prevoz tereta u budućnosti i gdje su potrebne dodatne investicije ili pak možda samo bolje, učinkovitije korištenje već postojeće infrastrukture. Za svaki koridor uspjeli smo procijeniti da li su ti modeli i emisije u skladu sa politikama na kojima se radi, osobito kada govorimo o onima unutar Europske unije. Model također simulira neke alternativne scenarije kao novu infrastrukturu, primjerice euroazijska željeznička veza ili povećanje kanala Sueza, i tako pokušavamo procijeniti što se očekuje kako bi bio utjecaj tog razvoja na međunarodnu trgovinu. I isto tako koja bi bila promjena u vremenu potrebnom za prijevoz što se tiče liberalizacije, vremena prelaženja granica i inspekcija na granicama. E, ako detaljnije uđemo u regionalne modele, dakle sa globalne razine prebaci odnosno na regionalne kako bi više detalje mogli dobiti što se tiče kapaciteta pojedinih veza, bilo prema brzini ili kapacitetu i e, kakva je situacija sa čvorištima, željezničkim postajama, lukama, zrakoplovnim lukama i detaljnije vidjeti koji su granični prijelazi E, najvažniji između pojedinih regija i tu malo više moramo ulaziti u detalje. I također smo radili na poboljšanju dizajna mreže kako bi se detaljnije e, moglo e, identificirati uska grla i potrebna proširenja mreže. Također planiramo dobiti bolju mogućnost izrada ruta uvodeći elemente troškova u mreže, ali to trenutnoj konfiguraciji još ne možemo učiniti. Hvala. Hvala lijepa, hvala na izlaganjima. Sada imamo o, mogućnost kratke rasprave. Sad ću početi s koordinatorima. Moramo paziti na vrijeme, zato imamo samo minutu i pol, jer želimo imati dobre a, odgovore. nije ovdje. Hvala lijepa predsjedatelju. Eh, htio bih eh, zahvaliti našim izlagateljima, gospodinu Karamicosu od komisije na ovom izlaganju i on nije ovdje eh, više. Ima zastupnika, zamjenika ovdje. Ja sam pažljivo saslušao izlaganje i vidio sam da s jedne strane imamo E, više e, deregulacije, da se to traži. E, to smo imali u prošlosti, čini mi se. I tu smo imali vrlo negativnih primjera. A s druge strane se zahtjeva jača i preciznija regulativa i zakonodavstvo. Kako to može konkretno izgledati? Druga primjedba ona se tiče komisije. Sada imamo zakonodavstvo, ono ima rupe i nejasnoće, ali imamo zakonodavstvo. Po mom mišljenju e, nam nedostaje učinkovita e, Tu kontrolu vrše države članice. One su se na to i obvezale. E, te ta obveza se ne ispunjava u nekim državama članicama. Što o, tome misli komisija? Kako misli postupiti? Mm, hoće li doći do nekih postupaka? Zašto nismo dosljedniji u tome? imamo i ovaj registar za poduzeća e, koja imaju teretna vozila Mm, e, to smo, tu smo imali nešto od 2013. što nije bilo zadovoljavajuće. E, što će na tom području učiniti komisija kako bi to e, bolje funkcioniralo i kako bi se države članice obvezale na provedbu? Gospodin Erduk ima riječ. I s moje strane se zahvaljujem izlagateljem Mm, mm, upada u oči i vidimo da su samo ovdje muškarci. Svijet je takav, evo ga. E, veseli me da je sada ova tema e, zaista na našem dnevnom redu i u Europskoj komisiji. I 4. lipnja će Europska komisija e, održati, to jest organizirati jednu konferenciju. Sve je to jako pozitivno. Europska komisija ima, e, je donijela razne zakone, e, recimo zakonodavstvo o digitalnom tahografu, to je već dobro, ali to ne može riješiti problem socijalnog dumpinga. Mm, e, socijalisti to naročito zastupaju, a ja ih ovdje predstavljam. Imam nekoliko pitanja, ali zbog ograničenja vremena ću se ograničiti. Gospodin Skipere, vi ste rekli da države članice se sakrivaju iza subsidijarnosti. Možete li nam dati konkretne primjere toga? A drugo, e, opet još jedno pitanje e, za vas. Koje mjere očekujete od e, Europske komisije kako bi se riješilo pitanje socijalnog dumpinga? Da li bi bilo dobro da se E, usklade nacionalni propisi na europskoj razini. E, e, nemam više vremena za daljnja pitanja. Hvala lijepa što ste se držali određenog vremena, Robert Zil. Hvala. Drago mi je što je povjerenik razdvojio pitanje pristupa tržišta poslovima i socijalne uvjete. E, govorimo o socijalnim uvjetima. Mislimo da komisija želi ići daleko u usklađivanju ovih pravila, zapravo koja bi bila svugdje ista u svakoj zemlji. Kada se govori o vremenu e, za spavanje, ovdje ne govorimo o vremenu za spavanje u e, vozilu, već u domu ili hotelu i to bi trebalo biti regulirano svugdje. A zapravo države članice su te koje bi trebale e, odlučiti o tim poslovanjima. Ako vas zanima zaista sigurnost na tržištu, onda nije bitno da li se tu radi o e, sigurnosti u Latviji ili u Njemačkoj. E, tu zapravo znamo da mnogi e, europski vozači kamiona idu na raznorazna tržišta. A što se tiče kabotaže, znamo da usluge nisu tako otvorene kao što bi trebale biti. Postoji direktiva upućenim radnicima, ali istovremeno se držište čuva za domaće tvrtke, naročito vezano uz kabotažu. Zar e, ne mislite da bi to tržište trebalo biti otvorenije za svaku europsku tvrtku u svakoj državi članici Europske unije? Na taj način bi se e, kineski, e, kineska tvrtke više ne bi imale toliko pristupa i stoga bi se bi natjecanje bilo prevednije. i mislim da bi svi na tome dobili. E, gospođa Meissner, evo prva žena ulazi u diskusiju. E, sretno. E, možda će Marija isto postaviti pitanje. ćemo imati tri žene za redom. U prvom redu bih zahvalila govornicima i onda jednu primjedbu o tahografima i onda o vozačima teretnih vozila E, o kabinama i tako dalje. E, radi se danas o tržištu. E, predstavnik ETF-a, vi ste rekli da pazite na sve transportne puteve, ne samo ceste, već i zračni promet i promet na vodi. Kad govorimo o radnim uvjetima, onda moramo reći da oni moraju biti usporedivi. A gdje je za vas tu granica? jer imate razne vrste vozila i razne modele zapošljavanja. Mi govorimo s jedne strane o unutarnjem tržištu koje treba, ne smije biti potkopano, a e, u drugom redu govorimo o fiktivnim poduzećima. Kako to možemo suzbijati? Što se tu želi? E, gospodin Striper još nije dobio pitanje, stoga pitam kako ocjenjate, kako ocjenjujete njemački zakon o minimalnim plaćama. To je pokušaj e, da se s jedne strane stvari e, usklade što bi trebalo biti na europskoj razini. Da li je to prijazno što se tiče e, unutarnjih tržišta i kako se to može provoditi? Marija Kilu ima riječ. Hvala. Ja ovdje zapravo sam se javila kako bi se rodna ravnopravnost ipak ostvarila. Ja imam jedan san, a to je san u kojem bi svi akteri na tržištu imali ista pravila koja bi se primjenjivala za sve, naročito na tržištu cestovnog prijevoza tereta. Što Europski parlament može učiniti kako bi se taj san ostvario, kako ne bi više došlo do prijevara, kako ne bi došlo do e, krivotvorenja e, vozačkih dozvola i tako dalje. Što se može učiniti i to vrlo brzo? Hvala lijepa. Sada Karen Madeli. Evo, nastavljamo sada sa ženama koje su koordinatori. Evo, vidite da čak i u odboru za promet i turizam imamo e, kompetentne žene koje se nalaze na prilično visokim pozicijama. Sada kada sam to rekla, želim postaviti tri pitanja. Najprije se želim zahvaliti na vašim izlaganjima i želim vas pitati što je najhitnija mjera u paketu o cestovnom e, prijevozu. Za koju mjeru smatrate da je najhitnija? A drugo pitanje se nadovezuje na pitanja vezana uz rasprave minimalne plaće u odnosu na socijalni dumping. Zar ne mislite da je vrijeme imati e, socijalnu povelju za cestovni prevoz ili kodeks, socijalni kodeks e, koji bi zakonski uredio sve one probleme o kojima govorimo? Koji su po vama najbitniji faktori, vanjski faktori koji e, moraju biti uzeti u obzir i što mislite o najnovijem predlogu o internacionalizaciji u Njemačkoj. To bih htjela čuti od vas. I što se tiče E, službenog stajališta, odnosno e, cilja da postignemo 0% mrtvih na cestama, što vi mislite da je potrebno učiniti kako bi smanjili broj žrtava na cestama, kako umrlih, tako i ozlijeđenih u narednim godinama? I posljednje pitanje, slažete li se da bi trebali imati pravu Europsku agenciju za e, cestovni nadzor ili imati popis e, takozvanih e, crni popis za tvrtke koje ne poštuju pravila. Hvala. Danke. Hvala lijepa. E, to još dozvoljamo. Peter Lundkret ima riječ. Hvala. Evo, ja sam u uvodnim e, riječima čuo da zapravo pravila koja imamo nisu savršena. Ja zapravo bi čak rekao da su ta pravila nikakva. Ja sam radio kao vozač e, na cestama i znam da u Švedskoj imamo ogromnih problema sa velikim brojem vozila koje su registrirana u e, inostranstvu, a koja stalno se nalaze na našem teritoriju. Tu se, nalazi, e, tu se radi o velikom broju vozila. Također imamo i kamione u takvim situacijama i vozila koja štete okolišu. Govorimo o raznoraznim mjerama govorimo o problemu prijevara sa tahografima, ali znajte da ne postoji učinkovit sustav kontrole za to. Ja sam eh, imao priliku razgovarati sa odgovornim osobama o ovom problemu u Italiji i u Švedskoj i razgovarali smo o eh, elektronskom eh, nadzoru, o mm, plaćanju cesti putem elektronskog puta u E, Njemačkoj i tako dalje i također suradnja sa policijskim snagama i drugim tijelima koja su zadužena za nadzor. Mi moramo imati određene parametre koje ćemo uvrstiti u našu debatu. I također što se tiče pitanja kabotaže, tu postoji problem prevare koji je zaista jako bitan jer jedan kamion može izaći iz jedne zemlje nekoliko sati, ali isto tako može učiniti još nešto što neće biti lako kontrolirati i možemo se zapitati da li se tu radi još uvijek o kabotaži ili ne. I mislim da smo u potpunosti izgubili kontakt sa stvarnošću. Hvala lijepa. E, Marija Grapini ima riječ. E, imam nekoliko pitanja, ali ću se ograničiti na neko. E, žao mi je što predstavnik komisije više nije u dvorani. On nam je govorio o nepoštenom tržišnom natjecanju. Nije nam rekao što će komisija učiniti kako bi se ta situacija e, promijenila. E, cijenim predavanje profesora sa Danciškog sveučilišta E, e, ja sam upravo e, danas dobila jedan e-mail o ovoj temi, o previše propisa u Europskoj uniji. Čovjek mi piše da Ustav SAD-a ima 7000 riječi, a najkraća odredba kod nas ima preko 21.000 riječi Dolazim e, prvobitno iz privatnog e, sektora. E, provedba zakona je vrlo često povezana s troškovima i to obeshrabruje ljude da provode zakone. E, e, što nam koriste dobri zakoni ako se oni ne provode? Još jedno pitanje, kako definirate socijalni dumping? Jer u raznim državama imamo razne definicije, komisija ima onda treću definiciju. Na primjer, e, nalazim da Njemačka sada na primjer ima zakon o minimalnom plaći za vozače e, kamiona kad e, oni voze u, kroz Njemačku. To e, nije u skladu sa socijalnim dumpingom. Socijalni dumping znači nešto sasvim drugo. Socijalni dumping znači manje platiti nego u zemlji podrijetla e, vozača. E, kad Rumunj ili Bugarin e, u, vozi u kamion koji i manje je plaćen nego vozač u Njemačkoj, to još uvijek ne možemo znati socijalnim dampikom. ne možemo vam dati više riječi. ne možete mi govoriti. E, već ste govorili dvije i pol minute, već ste minutu dobili. Ja sam točno pratio vrijeme. Gospodin Liberacki ima riječ. Zahvaljujem. Ja sam e, pažljivo slušao izlaganje gospodina Karamicosa koji je rekao da vozači jako teško e, rade, da ne viđaju obitelj, da e, nemaju topli obrok i tako dalje. Nisam siguran u to. Zapravo pogledajte što se dešava u raznim zemljama u Francuskoj i u drugim zemljama i razmislimo što treba učiniti. Zapravo ostavimo po strani e, zakonodavstva ali zapitajmo se hoće li komisija ja i dalje e, se ne izjašnjavati sve dok se direktiva o upućenim radnicima ne primjenjuje. Da li će komisija šutiti i dalje iako ne postoji e, slobodno kretanje za pružatelje usluga na zajedničkom tržištu. Postoji i druge stvari o kojima nismo nikako govorili, među kojima i pravo koje, međunarodno pravo koje se treba primjenjivati vezano uz cestovni prijevoz tereta. Kolega iz komisije nam govori o tome kako trebamo pronaći dobru ravnotežu između nacionalnih odredbi i europskih odredbi, ali mi vrlo dobro znamo kakva je situacija danas. Htio bih dobiti odgovor na moja pitanja. A što se tiče kabotaže, moramo napraviti razliku između kabotaže i e, povratka tih vozila nakon što su obavili kabotažu i također e, mislimo da sve tvrtke koje su E, koje se nalaze, koje su registrane u nekim drugim državama, a djeluju u državama članicama također trebamo uzeti u obzir. Hvala, gospođa Lukaševska. Komisija je rekla da postoje dva problema, uvjeti rada vozača s jedne strane i tu je sigurno da se moramo boriti protiv svih fenomena koji dolaze, dovode do neravnopravnosti, a s druge strane imamo i e, slobodno pružanje usluga i svi problemi koji su vezani uz to, administrativno opterećenje koje je na svim akterima i govorimo o socijalnom dumpingu. Znajte da ne postoji definicija socijalnog dumpinga jer niti jedan operater neće prodati svoju uslugu ispod cijene. Govorite o socijalnom dumpingu vašim biračima ako želite, ali socijalni dumping ovdje ne postoji jer to nije moguće. Proizvodni troškovi su različiti, plaće su različite u različitim državama članicama i to objašnjava zbog čega Poljaci dobivaju određenu plaću koja nije ista u odnosu na, na primjer, nizozemce. Dakle, ne možemo govoriti da tu postoje dvije različite mjere za e, radnike koji su zapravo u cestovnom prijevozu Eh, Europske unije. Kada se govori o nelojalnim praksama, moram, htjela bih znati o čemu se tu točno govori, jer ako imamo cijene koje odgovaraju eh, stvarnim troškovima, onda se time ne krše nikakva pravila. Ne radi se tu o nelojalnoj praksi. Naravno, moramo se boriti protiv svega onoga što nije pravedno, ali ne možemo sada ograničavati slobodno kretanje e, robe ili usluga, ograničiti konkurentnost ili uništiti konkurentnost koristeći pojmove kao što je socijalni dumping. S tim se ne slažem. I imam još jedno pitanje koje želim postaviti gospodinu Skiparu koji je govorio o mnogobrojnim e, nesrećama na cestama. Želim znati koje mjere bi trebali poduzeti kako bi uspjeli smanjiti taj broj. Govorili smo također i o e, periodu e, odmora na parkinzima gdje imamo velik broj kamiona i mislim da je problem što infrastrukture postoje, ali ne postoji dovoljan broj hotela u kojima bi mogli odsjesti svi ti vozači. Hvala. Gospodin Nilsson. Ja sam e, saslušao izlaganje i komisije i e, opće uprave MUVI i postavljena su pitanja vezana uz socijalni dumping. Mislim da sam sve pažljivo saslušao. E, saslušao sam veoma, veoma pažljivo komisiju. Imam osjećaj da tu postoje neka nada, iako postoje i utvrđeni problemi. Znamo što se desilo na jesen, koje su odluke donesene i na koji način. To također vrijedi i za sve nas i to je pozitivno, ali sam htio postaviti pitanje predstavniku komisije i drugim osobama. Zapravo što komisija radi E, kako bi riješila ta pitanja. Znamo da postoje određene države članice koje ne poštuju pravila i što će komisija učiniti po tom pitanju. Želim se zahvaliti svima vama koji ste nam govorili o zakonodavstvu, a e, naročito onima koji su rekli da je zakonodavstvo što se tiče cestovnog prevoza neučinkovito. Hvala. Olga Selanova ima riječ. Izvolite. Hvala. Ja se također želim zahvaliti svim govornicima na izlaganjima i imam pitanje koje želim uputiti gospodinu Skiperu. Vi ste rekli da je 2010. do 2012. godine bilo 75% eh, kapaciteta koji su eh, izgubljeni za provedbu u ovom području. Sada je 2015. godina i pitam se kakva je situacija danas. I Budući da ste također govorili o učinkovitosti provedbe zakonodavstva želim znati do koje mjere e, na to utječe samo zakonodavstvo. Jučer, na primjer, sam dobila poruku od jednog vozača koji radi u Europi, na tržištu Europske unije, koji mi je opisao situaciju u njegovoj profesiji i rekao je da veoma često se kamione šalje u noću e, da putuju kroz zemlje Europske unije, veoma često su umorni i e, nemaju se gdje odmoriti. Moje posljednje pitanje je sljedeće. Koje mjere se poduzimaju u Europi i što se može činiti da se situacija poboljša? Hvala. Hvala lijepa, Andre Deli ima Hvala predsjedatelju. Na početku smo čuli izjavu komisije e, e, direktora koji je odgovoran za e, sektor prometa. On kaže da imamo dva problema, dva područja. prvo su socijalni uvjeti, a drugo su uvjeti za poslodavce. E, što se tiče radnih uvjeta, e, uvjeta u, kojima možete biti poduzetnik na tom području. Tu, tu se slažemo u jednoj stvari, a to su plaće. To se odnosi i na druge sektore, proizvodnja automobila, vozila, a socijalne razlike se razmatraju na drugačiji način u tim sektorima. Postavljam sljedeće pitanje. Kad se radi o europskom zakonodavstvu, zakonodavstvu Europske unije. Zašto koristimo e, to zakonodavstvo da riješimo razlike u plaćama u državama članicama? Kako to da mož... koristimo termini socijalni dumping? Što mislimo po time? Kad bismo bili jasniji u definicijama, onda bismo imali bolje zakonodavstvo i bolju provedbu zakonodavstva. Mislim da je važno da pogledamo karakteristike e, prometnog sektora i sektora prijevoza. Onda bismo dobili i prihvatljive e, e, propise Policajci su nam rekli da dobije, e, da ih je nazvao jedan vozač kamiona, rekao je e, sjedim već 17 sati za volanom, ali šef mi kaže da moram izdržati i dalje voziti. Kako tu e, moramo postupiti? Zakon koji se ne kontrolira je beskoristan. Im, trebamo imati dobre zakone i dobru kontrolu, dobar nadzor. Oni koji se ne pridržavaju zakona moraju biti kažnjeni jer oni ugrožavaju sigurnost prometa. Evo, e, imate samo tri minute, ali u kratkoći je i e, vrijednost, dakle, zasluga. Dobro je biti kratak. Inde likti njemački. Hvala lijepa predsjedniče. Ja ću malo pogledati. Ne znam tko je to zapitao, gospodin Ečko, nisam siguran. Što očekujemo od komisije u poboljšanju situacije? Da, mi želimo potporu komisije, razumijevanje za situacije u kojoj se sada nalazimo u nadzoru to mora ostati u najmanju ruku na razini na kojoj smo sada. Što e, imamo smanjenje kapaciteta, čekamo izvješće komisije, 2011. E, i 2012. već imamo podatke, e, ne znam što ćemo učiniti. Nemamo više inspekcije, nemamo nadzor i sada govorimo policiji, vi to morate napraviti. Od komisije očekujem potporu podršku za naš rad. E, kao ECR mi to radimo iz vlastitih sredstava i u državama članicama imamo druge organizacije koje žele s nama surađivati. U budućnosti bi bilo dobro da dobijemo jednu agenciju. To bi bilo dobro rješenje. E, nadam se da ću to doživjeti prije umirovljenja. E, minimalna plaća u Njemačkoj E, vidim da imamo e, tu mnoge rasprave o najmanjoj plaći. Neću definirati socijalni dumping. E, ja poznajem fotografije moramo imati dobro za zakonodavstvo koje se također može provesti. Što još imamo? primjer e, da se e, države članice sakrivaju iza subsidijarnosti, to ste pitali. Zatim vrijeme od odmora. E, već četiri godine komisija radi na reviziji odredbi. Još nemamo zaključak, zaključke. Države članice rade što žele. Tu ne postoji dobra volje tu se odigravaju svakakve stvari. E, kako će to završiti? Mm, u jednoj državi članici ako se e, desi prekršaj, e, onda se nekoga lupa po prstima, a u drugoj državi članici se ništa ne napravi. I nemamo više vremena za druge primjere. Ne znam jesam li nešto zaboravio da provjerim ovdje. Mm, mm, nemamo e, ciljano zakonodavstvo. Zato to za nas znači kako možemo provesti e, to zakonodavstvo. Za nas je to važno. Zakoni moraju biti provedivi e, kod vozača, kod poduzeća i oni žele jednostavne zakone, ne žele e, da zakoni se mogu e, tumačiti na razno razne načine. E, stvara mora biti lako rješiva. Moramo imati neke misli vodilje, o, na primjer o testu za vozače, a te četiri i, i 34 Mm. a onda opet imamo slučajeva gdje se ne može dokazati da su se vozači držali e, vremena. Gospodin Kona ima riječ. E, gospodin Kodl, e, imamo važna pitanja kad se radi o internom tržištu, ekonomska, pravna pitanja, socijalni aspekti. Ja ću spomenuti nekoliko stvari, ali nemamo mnogo vremena. Mm, e, trebamo, znamo da komisija nastoji stvoriti ovo tržište sa propisima koje ne odgovaraju stvarnosti. Druga e, stvar, e, kršenje na e, prometnom sektoru vozači voze predugo. Ima i drugih prekršaja, ali to nije jako rašireno. To možete usporediti, na primjer, sa prijevozom tereta mm, tu imamo mnogo više pre, prekršaja. E, te se grane sada razvijaju, poboljšavaju i sve države članice imaju razne instrumente za nadzor, za izdavanje licenci. Mm, e, ako se to dobro ne provodi, e, moramo osigurati dobru provedbu, moramo osigurati situaciju mm, koja je bolja, a države članice imaju razne stupnjeve e, razvoja. Ne znam kako možemo sve to uskladiti, što bi to značilo e, države članice e, bi morale neke sniziti životne standard kako bi bile usklađene sa drugim državama članicama. Govorimo o tome da nemamo definicije socijalnog dumpinga, to nigdje ne stoji nema toga ni u sudskim odlukama. Ako usporedite neke situacije u državama članicama i konkurencije ne možete e, e, osuditi zemlje koje imaju niže troškove. E, ne možete a zemlji koja ima više troškove ne možemo reći snizite troškove. To bi bila diskriminacija, a ne konkurencija. E, kabotaži, toliko raspravljamo o kabotaži. Recimo da nema kabotaže. U nekim slučajevima imate e, obalnu kabotažu, obalno brodarstvo, e, imamo zaštitu okoliša, imamo flote. Svi se bojimo nekih elemenata kabotaže još jedan aspekt koji je spomenut, to je minimalna plaća u Njemačkoj. Nemam ništa protiv toga da svaka država članica ima svoju vlastitu minimalnu plaću, ali e, to nije razlog da namećete svoje uvjete drugim zemljama, naročito kad se radi o pružanju usluga i e, u tranzitu. E, ne možemo tu imati diskriminaciju primjena na neke zemlje, a ne na druge. Ja ću se fokusirati na pitanje koje mi je upućeno e, koja bi bila komparabilnost uvjeta između e, raznih država članica. Ako to gledamo sa socijalne perspektive, komponenta ljudske participacije u troškovima E, u raznim načinima prijevoza. Tu je vrlo teško e, uspoređivati koji su socijalni uvjeti e, radnika u pomorskoj industriji, u zračnom prijevozu, u željezničkom prijevozu i tako dalje. Mislim da naravno da oni bi morali biti što usporediviji, ali je to teško jer e, udio e, cjelokupnih troškova u raznim sektorima je vrlo različit. A što se tiče, drugih pitanja koja su postavljena, nastojat ću e, naglasiti da imamo viziju uklanjanja prepreka za inovacije. Koji puta imamo previše propisa, pretjeranu regulaciju tržišta i to ide, to je onda u suprotnosti sa inovacijama koji puta. Propis u Njemačkoj o minimalnoj plaći, to je zakon o minimalnoj plaći, to može biti problem u konkurenciji između zemalja članica. Hvala lijepa. E, sad smo e, imali nekoliko pitanja komisiji. E, zamjenica gospodina Karamicosa ima e, tri minute. Hvala, ja sam Eva Tašinka e, i ja e, radim u e, odjelu za prometnu politiku. Hvala na vrlo dobrim pitanjima, nezakonita kabotaža, socijalni dumping, sve loši uvjeti rada. To su teme kojima se komisija i bavi to je e, i naveo gospodin Karamicos u svom popisu. Stoga je komisija došla e, na ideju cestovnog paketa za 2015. kao i popratne e, mjere koje idu uz taj paket. Ne znamo što je urgentnije. Sve te inicijative moraju postići ravnotežu između socijalne pravde i e, poslovnosti konkurencije. E, bez to, te ravnoteže ne, ne, nećemo moći riješiti ova vrlo e, pertinentna pitanja mm, cestovni paket za 2016. će imati nekoliko inicijativa zakonodavnih i nezakonodavnih. Četiri stupa Eh, elektronska eh, plaćanje cestarine, eh, zatim socijalni propisi i provedba i zatim interno tržište i sigurnost prometa. To su ta četiri stupa E, e, slažem se s profesorom Kordom koji kaže da ne trebamo više propisa ili nove propise jer ne znamo e, je li se provode već postoje koji već postoje da li se oni provode jesu li i učinkoviti trebamo ex post evaluaciju o učinku postojećih propisa to se socijalni propisi radno vrijeme E, i e, direktiva o provedbi socijalnog zakonodavstva. Isto tako učinak propisa koji liberaliziraju pristup e, profesiji tržištu, prometnom tržištu, to prijevoznom tržištu. Moramo vidjeti što bismo trebali poduzeti da riješimo postojeće probleme. Drago mi je e, da se spomenulo pitanje e, država članica e, komisiji kako ona vidi to pitanje i njegovo rješenje. Moramo imati javne konzultacije, imat ćemo bijelu knjigu i jednu šapo komunikaciju E, to će se dogoditi prije ljetnog odmora, a onda ćemo e, krajem godine imati daljnje e, konzultacije i daljnje obavijesti. Naravno u konzultaciji sa dionicima. S time završamo prvi panel. Zahvaljujem svim sudionicima na pitanjima i na odgovorima. Hvala lijepa. I sada imamo sljedeće sudionike. Ja, jetzt kommen die Akteure. E, sad e, dolaze dionici e, cestovnog teretnog prijevoza Roberto Perillo, Road Transport Section of European Transport Workers, Transport Workers Federation. Imate riješ i imate deset minuta, najviše deset minuta. Hvala predsjedniče. Hvala što ste me dali riječ u ime ETF-a, e što ste nam dali mogućnost da se izrazimo. Evo ja ću pokušati biti kratak i brzo govoriti. Evo kako bi predstavio ETF, samo brzo. ETF predstavlja 2,5 e, milijuna radnika Prisutan je u svim e, cestovnim e, područjima i ovo je jedina sektorska organizacija na europskoj razini koja predstavlja radnike i predstavljeni smo i u sedam sektornih e, socijalnih dijaloga u odborima za socijalne sektorne dijaloge, što znači da zaista branimo prava radnika. Isto tako radimo na jačanju europskog socijalnog dijaloga i na međunarodnoj razini smo zastupljeni u ETF Radi se o Europskoj federaciji radnika, e, prijevoznih e, radnika. A što se tiče same strukture i e, cestovnog prijevoza predstavljamo 900 tisuća radnika na europskoj razini i prisutni smo u 70 sindikalnih organizacija cestovnog prijevoza. A sada ću preći na temu kojom se bavimo danas. 2008. godine ETF je obavio određen broj razgovora sa vozačima koji nisu rezidenti te zemlje. Znači radi se o e, radnicima koji su radili kao vozači u drugoj zemlji u odnosu na zemlju iz koje dolaze. E, ETF je 2012. godine obavio jednu detaljnu analizu i ukupno je ispitao e, tisuću e, vozača i možemo reći da je ta analiza napravljena zaista na znanstven način. Koji su rezultati ovih e, razgovora i analize? 95% nerezidentnih vozača smatraju da su žrtve diskriminacije što se tiče plaće i to zbog njihovog državljanstva. 95% vozača e, vrijeme odmora i vikende provode u kamionu. 80% nerezidentnih vozača kuhaju i jedu u kamionu svaki dan. 80% nerezidentnih vozača nisu plaćeni za aktivnosti utovara i istova a radi se o aktivnostima koje se e, zakonski smatraju e, unutar radnog vremena. 60% vozača je plaćeno po pređenom kilometru e, po cijeni od 10 eura po 100 km. 80% vozača smatraju da je umor problem, ali nikada o tome ne govore sa poslodavcem kako ne bi izgubili radno mjesto. Ovdje možete vidjeti nekoliko snimaka E, iz kabina nerezidentnih vozača. Imamo više tih fotografija, no nećemo ih sve ovdje upezivati. Europska komisija e, odnosno e, ispričavam se na ovom slajdu postoji jedna greška ali to je greška koja je napravljena namjerno europska komisija već godinama se griješi Zbog čega? Zbog toga što je u posljednjih nekoliko mjeseci izmijenila potpuno svoj diskurs. No međutim, za sada još uvijek nismo prešli sa riječi na dijela. Vidjet ćemo što će se desiti 2016. i 2017. godine i hoće li prijedlozi za borbu protiv socijalnog dumpinga i protiv nelojalne konkurencije zaista e, biti primijenjene. Možemo reći da je komisija već godinama griješila zbog toga što je govorila samo o kabotaži. A kabotaža se tiče samo vozila i utovara, ne tiče se e, vozača. Dakle, godinama nam je komisija objašnjavala da kabotaža predstavlja samo 1%, ali 1% posto koja se tiče samo vozila i robe, a problem e, su e, radnici, odnosno vozači i njihovi uvjeti rada, a a njihovi zadaci se tiču ne samo kabotaže, već isto tako i međunarodnog prijevoza e, robe, naročito u treće zemlje. Naprimjer, portugalska tvrtka sa portugalskim e, vozačem može prevoziti robu iz Danske u Njemačku. To je transnacionalni prevoz. A imamo isto tako i kombinirani prevoz to je nešto što je pod direktivom o radnicima, što je kombinirani prevoz. Radi se o prevozu kamionom, na primjer, kojim se roba prevozi sa jedne polezne točke, na primjer e, sa kolovoza do luke kako bi se dalje ta roba prevozila plovnim putevima. Problem socijalnog dumpinga je taj što, naravno ja vam ne mogu dati ovdje sada definiciju toga, ali mogu reći ono što kaže Europski sud o toj definiciji. Zapravo na samom početku u bijeloj knjizi se govori da je da će se do 2050. godine cestovni prevoz povećati za 50%. Mogu uzeti za primjer Belgiju, ali isto tako i druge zemlje mi smo daleko, odnosno daleko od tog cilja možemo procijeniti da smo došli do 15 ili 20%. Od 1.1.2009. do 1.1.2014. godine 610 e, prevoznih e, poduzeća su nestala. 6012 e, motornih vozila su nestala iz naših registara, a istovremeno i 6523 radnih mjesta. Eh, jedan od velikih belgijskih poslodavaca je rekao da nisu nestala radna mjesta, već su nestala eh, belgijska radna mjesta, što znači da su radna mjesta još uvijek tu. Što je sa zakonodavstvom? Evo, pozmemo za primjer eh, luku u Antwerpenu. postoje studije, marketinške studije, na primjer, o tome da znamo koja roba dolazi, koja odlazi i tako dalje i znamo da postoje studije koje se vrše e, u periodu od četiri godine i tri dana osobe provedu e, u Luci, u Antwerpenu kako bi zabilježili e, registarske tablice vozila koji dolaze i odlaze. 2011. godine ustanovljeno je da 15.000 kamiona e, dolaze, dovoze i izvoze robu iz Antwerpena, a od toga 6.000 kamiona koji nisu belgijski kamioni. Što to zapravo znači? To znači da nemamo nikakvih podataka o stotinama E, prevoznih operacija. Ne znamo tko su transporteri, tko su vozači i po kojim pravilima oni rade. Koje bi se pravo trebalo primjenjivati, odnosno koje je pravo primjenjivo? Ono je vrlo jednostavno. Tu imamo uredbu, e, rimsku uredbu 1, e, uredba dakle 593 iz 2008. godine i tu možemo također napomenuti i presudu Kolš sa Europskog suda. Što kaže ova uredba? Ova uredba kaže da postoje ugovorne odredbe koje se moraju primjenjivati na sve prijevozne sektore i vozač koji je, na primjer, Portugalac i koji želi voziti robu iz Antwerpena e, i raditi e, transfrontalni e, prijevoz, dakle prema Njemačkoj, Francuskoj ili nekoj drugoj zemlji, mora znati koje pravo se primjenjuje na tog vozača, jer se radi o portugalskom kojoj tvrtci, portugalskom vozaču, ali e, se radi o belgijskoj luci. Europski sud je rekao da pojedinačni ugovor o radu e, podliježe zakonskim odredbama zemlje u kojoj ta osoba obavlja svoj rad. Znači, pravo koje se primjenjuje na ovog vozača je belgijsko pravo. I to je situacija ista za sve druge zemlje. Direktiva o upućenim radnicima. To je direktiva koja se na subzidijaran način primjenjuje. Dakle, najprije se treba primjenjivati uredba, Rimska uredba 1, a nakon toga direktiva o upućenim radnicima. Zbog čega se ta direktiva ne primjenjuje na ispravan način? Zbog toga što vozač koji obavlja svoj rad u drugoj državi odnosu na onu koju radi uobičajeno se smatra upućenim radnikom. Uredba o periodu za odmor. E, radi se o uredbi 561 iz 2006. godine. Svaki period koji nije prekinut, a za vrijeme kojeg vozač može raditi što želi, se smatra periodom odmora. Danas postoji i direktiva 2014. kroz 67 a ta, tu direktivu trebamo e, transponirati prije 18.6.2016. godine. U toj direktivi se govori o prethodnoj deklaraciji. Europski sud iz Luksemburga je nedavno rekao da e, prethodna deklaracija može biti predata, ali ukoliko nije predata, onda je konačni korisnik zakonski odgovoran za nepodnošenje te prijave. Mislim stoga da se najprije trebaju početi primjenjivati pravila koja postoje, a ta pravila su sasvim jasna. A što se tiče socijalnog dumpinga u presudi Europskog suda iz 2012. E, godine se govori o socijalnom dumpingu i sasvim jasno je rečeno da se jedna od temeljnih prava može prekršiti ukoliko to pravo vodi ka socijalnom dumpingu. Dakle, ja se ovdje sada temeljim na e, pravilima i na pravu koje postoji i mislim da se ta prava i odredbe e, zakona trebaju primjenjivati na vrlo strog način. Hvala lijepo. Ovo je bila pouka za sve nas E, zakoni po, postoje, ali se ih ne pridržavamo, ne trebamo nove zakone. Vidjet ćemo sada što kaže na to Mihael Nilsson, glavni delegat e, IRUA u Europskoj uniji. Zahvaljujem, dame i gospodo, lijep pozdrav. Hvala vam što ste pozvali Međunarodnu uniju cestovnog prometa, IRU. Uvijek je zanimljivo biti ovdje s našim partnerima iz socijalnog sektora i raspravljati ove ključne stvari za sektor koji mi predstavljamo, zajedno sa ETF-om naravno. IRU, vjerojatno dakle znate, mi smo globalna e, organizacija koja predstavlja operatere taksija, kamiona, e, autobusa i prisutni smo u svih 28 država članica i članicama EA. Mislim da ne moram vama objašnjavati važnost cestovnog prevoza za stvaranje novih radnih mjesta i gospodarski rast Europske unije. Čuli smo koliko ljudi je uključeno u cestovni sektor, imamo 5 milijuna ljudi ukupno u cijeloj industriji, što je izuzetan broj. Ukupno prevozimo 90% vrijednosti robe, 75%, 75% volumena i sve što imate pred sobom imate oko sebe i u nekom trenutku bilo u kamionu. E, autobusi također više od željeznice i metroa zajedno prevezu putnika i moramo biti vrlo oprezni ako pokušavamo dopustiti nekolicini loših primjera da propaste cijelu priču. To je nešto što moramo imati na umu. E, sigurnost na cestama. E, zamoljeni smo da se time pozabavimo. Mi smo uvelike posvećeni tome. E, svaka smrt na cestama je jedna smrt previše. I vjerujemo da svaka mjera koja može poboljšati sigurnost, ako učinkovita, je i nužna. Dakle, ne želimo e, nezgode na cestama, tako da bi svaka mjera trebala biti moguća. Pred nama su velike mogućnosti, ogromni izazovi, to je jasno, a složena europska tržišna situacija, čuli smo da je danas spomenuta već, naravno imamo pitanje konsolidacije državnih e, poduzeća, imamo sve koji ne poštuju nužezno e, zakone, imamo posrednike koji podugovaraju, imamo nejasna pravila, čak i komisija sama to priznala, također ako sve to povežemo, e, stvaraju pritisak na naše cijene, a to pak dovodi do nelojalne konkurencije. Namjerno ne govorim socijalni dumping, jer mislim da je to, da je to emocionalno vrlo nabijeno, a nitko ne zna što precizno znači. Nemamo definiciju toga. No, to sve dovodi do pokretanja e, država članica na aktivnosti, već smo govorili o minimalnim nadnicama, o e, tjednom odmoru koji se više ne može u kabinama kamiona provoditi, u Belgiji i Francuskoj barem ne, u Mađarskoj e, obveze za prevoz robe u Poljskoj dodatne naduknade ukoliko se provodi noć u kabini, u Francuskoj se slična stvar razmatra, dakle postoje razna ograničenja u raznim državama članicama. No to ne pomaže jedinstvenom tržištu i stvara veliko administrativno opterećenje i trošak za, sami, za samu industriju. 2006. komisija je rekla da upućivanje radnika nije primjenjivo na većinu međunarodnih operacija cestovnog prevoza, a druga stvar je da je gotovo nemoguće kada se bavite međunarodnim prevozom primijeniti 28 različitih pravila diljem Europe i to je nešto što je vrlo važno. Kada god se pravila provode, to ne bi trebalo učiniti kao što je to učinjeno u Njemačkoj. U tom slučaju nismo dobili nikakve informacije, nesigurnost je bila ogromna, obuhvat i funkcioniranje svakodnevne stvari su uvelike promijenjene i pravno je upitno mogu li to napraviti uzevši u obzir postojeće europsko zakonodavstvo. I mi kao IRU e smo reagirali na to, pozabavili se time e, u odnosu na njemečke tijela, ali smo o tome obvestili komisiju. I mislimo da je jedan od temeljnih zadataka Europske komisije štititi europsko, europske zakone i pobrinuti se za njihovo poštovanje čak ako se radilo o državi članici poput Njemačke. Moramo se pobrinuti da zakonodavstvo u skladu sa postojećim. možda nam se to dopada, možda ne, ali mora biti usklađeno. Također svojim članovima smo pružili podršku da shvate to sve. Mi smo i sami mnogo truda da shvatimo o čemu se radi i da se pobrinemo da naši prevoznici e, poštuju zakon kada rade u Njemačkoj. Nama nije u interesu nepoštivanje zakona. Također razmotrili smo i razmotrili smo i pitanje godišnje tjednog odmora u Francuskoj i Belgiji i vidjeli smo neke operativne e, poteškoće. U Belgiji primjerice postoji 8 sigurnih parkinga, tamo nema nikakvog smještaja, imamo 12 parkinga gdje je u blizini hotel, ali ona nisu osigurana. U Francuskoj imamo tri e, sigurna parkinga bez smještaja, 14 ukupno e, sa hotelom koja nisu sigurna. Dobro, to je realnost, takve stanje stvari. E, vozači, dakle, neće stati na tim parkiralištima, otići će od nizozemsko ili drugdje. Iz emitira se više CO2, više kilometara se nakupi, postoji cijeli niz drugih učinaka, a isto tako i na samom poduzeća. Ali kod stavimo sa strane to će jednostavno značiti da primjerice voda koju pijemo ovdje će biti malo skuplja. A naša reakcija na to prije svega naravno bila je sjesti s našim socijalnim partnerima ETF-om i da vidimo što možemo učiniti, kako poboljšati uvjete za vozače, kako izbjeći do ovog e, cvjetanja regulative i rekli smo također možda bismo trebali obavijestiti e, vozače gdje mogu parkirati jer to u prošlosti nitko nije učinio. Kada smo pristupili državama članicama i zatražili te izvještaje gdje se nalaze parkinzi, oni to nisu znali reći nam. Tako da smo svoju aplikaciju sastavili koja se može downloadati, vidjeti gdje se može sigurno parkirati sa doktorom Kokom smo također surađivali i on je jedna osoba iza Dokstopa. stopa i pitanje je bilo postavljeno kako može vozač jedan dobiti medicinsku pomoć kada je na cesti kada radi. I to su sve stvari koje smo se pozabavili, surađivali smo sa Eurocontrol rutom e, i sa drugima kako bismo poboljšali postojeća pravila i poznavanje, razumijevanje pravila. A tada smo se zapitali da li je dovoljno što imamo akademiju, osposobljavamo ljude, e, možda bismo se mogli pozabaviti pitanjem tržišne konkurencije, ne sad da spomenemo uopće e, pitanja tako grafa i sličnoga. No kada su ovi svi e, zakoni doneseni, e, trebaju određeno je da bi trebali biti provedeni do 2018. ali države članice bi trebale e, uložiti u tehnološka poboljšanja da vide kako se može postaviti komunikacija sa tahografom, da mogu reći ako primjerice vozačka kartica nije umetnuta, za to je rok primjeren tek 15 godina kasnije. I to je po meni vrlo pogrešno. Nećemo ih spomenuti kabotažu. Kabotaži stalno služimo. Mislim da je ljudima jasno da je ta rasprava mnogo šira od pitanja kabotaže. da li smo e, sa ETF-om zajedničku izjavu sporazum sa njima o tim pitanjima. Jer potrebna su e, nova e, usklađivanja provođenja fiskalnih, socijalnih uvjeta prije nego što možemo uopće govoriti o liberalizaciji pristupa tržištu, usporedbi dakle sa pravilima koje danas imamo, ali potreba je najveća da države članice stave resurse na raspolaganje kako bi se trenutna pravila mogla provesti. I to je veliki nedostatak koji danas imamo. I to je šteta za sve, jer e, to znači da nekolicina maleni broj ljudi uništava cijelu priču za sve ostale. proći ću brže naredne slajdove. Dakle, u našem internom radu bavimo se kabotažem, upućivanjem radnika, uspostavom poduzeća, bavimo se time kako agencije za zapošljavanje su uključene u to sve, kako su socijalno osigurani vozači. Isto tako to sve ćemo okupiti i pokušati dati neke predloge za nove politike, nadamo se svojim socijalnim partnerima i to ćemo, to će dovesti, nadamo se do poštene tržišne e, strategije za konkurentnost i sa gospodarske, socijalne strane i sa strane zaštite okoliša. Sve te komponente moraju biti uključene. Što se sigurnosti na cestama tiče, e, donekle sam bio e, zapanjen onome što sam čuo, jer prije nekoliko godina provedena je studija koja je pokazala tri glavna uzroka ka nesrećama, neprilagođena brzina, nepoštivanje pravila na raskršćima i neodgovarajući manevri pri promjeni e, e, trakova. 85% e, ljudska greška, a 75% greška drugih korisnika ceste. I sa socijalnim zakonodavstvom zajedno u izvješću 2011. 12. pokazalo se da su kontrole porasle za 9%, to je činjenica, a smanjio se broj prekršaja za 14% i činjenica je da strana vozila se češće kontroliraju nego nacionalna vozila. Ovo nisu dakle moji podaci, nego podaci komisije. To su činjenice i veza između ove dvije stvari e, pomne nije toliko lako za uočiti, barem meni nije. Što zapravo jer u želi? Kolega iz komisije nam je o tome govorio. Želimo prekinuti nelojalnu konkurenciju u bilo kojem obliku, želimo konkurentno okruženje sa istim pravilima za sve, a do toga nikad neće doći ako su pravila nejasna, a mi još uvijek smatramo da su pravila nejasna, želimo jednostavna pravila, jednoliku interpretaciju i odgovarajuću provedbu. E, čak bismo željeli procjenu, e, studiju procjenu učinka e, gdje se moramo pobrinuti dakle, da svi koji su uključeni u tom nabavnom lancu u same operacije moraju poštivati postojeće pravila i to je ono na čemu radimo što se nadamo postići. Hvala. Hvala lijepa što ste se držali vremena. Imamo sada logistički aspekt. Tomi Pilaro, Europsko udruženje za transport, logistiku i špediciju. Hvala. Samo da pokrenemo tehniku. Moje ime je Pilar i predstavljam Klekat, koji zapravo pretvaraju špeditere i pružatelje logističkih usluga. Ja sam odvjetnik iz Švedske, no trenutno dakle, radim za Klekat i ovdje sam kao potpredsjednik e, njihovog tekstavnog instituta. Dakle, naša organizacija je u Briselu, naši su članovi nacionalni predstavnici udruženja špeditera i imamo kao članove poduzeća svih vrsti, no vas vjerojatno zanima nešto drugo. Imam još 9 minuta pa ću pokušati biti sažet e, i kasnije čekam naravno neka pitanja. Prije svega pojasnio bih da su e, špediteri, oni prije svega smatraju da pravila uredbe direktive nešto što bi trebalo se pratiti, poštivati i to bi trebali svi činiti. Kada kažem svi, ne mislim dakle samo na predstavnike špeditere, već i na nacionalna nadzorna tijela. Imamo neke primjere gdje tijela koja se bave provođenjem i nadzorom u nekim državama članicama primjenjuju pravila, regulativu strože nego što su ona namijenjena. Dakle, zbog toga je potrebno obratiti se komisiji. Dakle, to bi trebali svi slijediti i poštivati. Kršenja su neke stvari koje bi trebalo sankcionirati, ali važno je da se prije svega dokaže da je došlo do pravog kršenja prije nego što se započne sa bilo kakvim e, nametanjem sankcija. E, dakle, prije nego što je potrebno izdavati sankcije ili novčane kazne, moramo dokazati da je došlo do nekakvog kršenja. Sankcije bi dakle trebali biti usmjerene naspram onih koji doista počine, a ne naspram nekih trećih strana. Prethodni govornici rekli su da imamo pravila, no da se njih ne poštuje. E, mi smatramo da postoje pravila, ali da ih se i poštuje, jer imamo podatke koji dolaze iz policije, da primjerice u Danskoj 2012. provedeno je 900 975 kontrola prevoznika u kabotaži i od tih 975, 69 e, su bila kršenja, a tih 69 samo 10 je kršilo pravila kabotaži, a ostalima je nedostajala određena dokumentacija. Dakle, možemo reći da se pravila načalno poštuju. I ponovno tvrdim da sankcije tijela za provođenje zakonja mora biti poduzete kada dođe do stvarnog kršenja zakona, a ne kada to nije sigurno. Kad kada čujemo raspravu o tome da se spominje nezakonita kabotaža. No ako je sama operacija nezakonita, tada ne bismo trebali to sankcionirati kao nezakonitu kabotažu, ukoliko to doista nije neka nezakonita aktivnost. Moj prezentacija imat će više upitnika nego uskličnika. Bojim se, previše ljudi je već unaprijed odlučilo se za neke odgovore. Mi radije postavljamo pitanja pa vidimo što ćemo dalje. Prvo pitanje imamo li malani problem, odnosno da li se doista krši pravila, regulative ili imamo neki moralni problem gdje se savršeno zakonite transportne aktivnosti koje su u skladu sa svim postojećim pravilima jednostavno nuže po nižoj cijeni nego kod konkurencije. Jer ako transport sam po sebi jest zakonit, i ako ga se nudi po nižoj cijeni nego kod konkurencije, tada nemamo e, zakonski problem, već moralni problem. To je još jedna činjenica i moram to jednostavno reći, nije nezakonito niti prekršaj ponuditi uslugu po nižoj cijeni za klijenta potrošača na I tu bih se pozvao na talijansku odluku presudu Europskog Hrvatskog suda u rujnu 2014. C1.4 povlaka 13 o troškovima cestovnog prevoza talijanski predstavnici zacijelo će znati o čemu govorim, ali načelno presuda je govorila o tome da nacionalno zakonodavstvo za troškove prijevoza e, se protivi načelu slobodnog tržišnog natjecanja. Dakle, mi želimo, želimo li mi pošteno natjecanje tržišno ili zakonito? Moj kolega Nistron je rekao da Nitko od nas ne želi nelojalnu konkurenciju, no ja sam primjerice ovo dijelo kupio za 200 eura i siguran sam da nije proizvedeno u Europskoj uniji, vjerojatno negdje drugdje. Sad pitanje je da li je to lojalna ili nelojalna konkurencija. Odjela je bilo na prodaju, ja sam ga mogao kupiti, znači to je bilo nešto zakonito. E, želimo li mi konkurenciju koja će se temeljiti na jednakom pristupu tržištu, jedinstvenom tržištu, ili želimo ograničiti pristup jedinstvenom tržištu? To je još jedno pitanje koje se moramo postaviti. Jer samo po sebi konkurencija, tržišno natjecanje, podrazumijeva sastavni dio, nužni sastavni dio jest natjecanje. Možete se natjecati sa drugim pružiteljima usluga, cijenama ili s obje stvari, no radi se o međusobnom natjecanju. Ukoliko želimo tržišno natjecanje, ne možemo reći da želimo da ono bude regulirano, ograničeno, jer ukoliko ga ograničimo, i ukoliko se mora nuditi pod istim uvjetima određena usluga, to više nije nikakvo natjecanje. Socijalni dumping. Niti nama se ne dopada taj termin, ne odobravamo ga. Eh, da li se dakle radi o socijalnom dumpingu ili jednostavno uslugama koje se nude po nižoj cijeni od konkurencije, što je samo po sebi dakle zakonito. Kada prisutujem raspravama, kad kada čujem eh, da je kabotaža, da se kabotaža prikazuje ja ne zagovaram taj stav, ali kad kada se to predstavlja kao nešto jednako ruminskom vozaču bez zubiju koji dolazi u luku sa kamionom u tako lošem stanju da ga je potrebno sa izolir bandom zaljepiti i ta je jednostavna situacija kakva jest. Ono što mi tvrdimo je da postoje ozbiljni profesionalni vozači koji naporno radi i da je njih potrebno poštivati. Ne bi ih trebalo prikazivati kao lopove koji samo kradu dizel na sve strane. Da li sve veća liberalizacija po definiciji doista znači niže socijalne i sigurnosne standarde ili povećana liberalizacija može dovesti do učinkovitosti, poboljšanja učinkovitosti viših standarda i gospodarskog rasta za Europsku uniju. Ako ograničavamo kretanje vozača, nikada nećemo pozabaviti se socijalnim problemima iza toga diljem Europske unije. Ako im umjesto toga dozvolimo izvoditi aktivnosti zakonite aktivnosti i ako uočimo neki problem, tada se na tom problemu zajednički može raditi. No, koristeći ovakve termine i blokirajući samo raspravu, nikud nećemo doći. Poduzeća koriste politike e, korporativne socijalne odgovornosti poduzeća, SCR, mnogi špediteri kažu da imaju takve politike, međutim realnost života je takva da se e, nije važno koja je nacionalnost ili registracija vozila kada se provozi roba, samo ju treba dovesti od A do B. A mi kao ljudska bića zapravo smo slični. E, jednostavno smo homo economicus, želimo kupiti stvari po najnižoj mogućoj cijeni, kao ja kada sam kupio svoje dijelo. Dakle, kako zabići taj problem? Pokušavamo li regulirati nešto, konkretno tržišno natjecanje, ili ćemo reći da natjecanje potrebno dozvoliti, no moramo se pobrinuti da e, odgovara svim zakonima i regulativi. Budućnost tržišta cestovnog prijevoza, ponovno kao što sam rekao, slobodno kretanje roba i usluga, slobodno tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu, jednak pristup jedinstvenom tržištu za europske operatere, čak i u pojedinim državama članicama gdje nacionalni operateri više koštaju, što znači da neki operater, neki prijevoznik iz države članice može imati jednak pristup tržištu druge države članice, čak i ako uslugu može ponuditi po nižoj cijeni. I svaki europski e, operater, prijevoznik mora biti konkurentan po svojim vlastitim uvjetima, a ne nekih drugih, jer tada se više ne radi o tržišnom natjecanju. Mi podržavamo ujednačena jednostavna pravila na zajedničkom tržištu jer želimo predvidljivost i sigurnost kroz jednaku primjenu. Što to znači? Prijevoznici žele znati koja je definicija kako se nešto provodi, koja je kazna, koja su pravila u Italiji, Francuski, Belziji, Belgiji, Slovačkoj, Finskoj, Njemačkoj i tako dalje. I ne žele mene kao odvjetnika da im kažem pa si kamo idete jer ima 28 različitih definicija, 28 različitih verzija. Oni žele jednu verziju, jednu definiciju i žele da sustav bude transparentan i usklađen. Ukoliko se nešto prekrši, trebali biste znati posljedice. Sve treba biti transparentno. I ponovio bih još jedno, mi ne potičemo, niti ne zahtijevamo od prijevoznika da krše bilo kakva pravila, zakone, regulativu. Mi jednostavno želimo imati mogućnost korištenja postojećih pravila regulative unutar, unutaršnjeg tržišta, što u krajnjoj liniji znači prednost za krajnje korisnike i prednost za gospodarski rast Europske unije. 24 sekunde sam prekoračio vrijeme, tako da ću ovime završiti. Hvala lijepa. Sada će doći na e, red koordinatori e, minutu i pol. Ako želimo imati unutarnje tržište, i kod jednog e, level playing fielda imamo uvijek e, e, razlike. To su posljedice unutarnjeg tržišta. Uvijek će biti razlika u cijenama. Istovremeno imamo mm, radne uvjete koje, su različiti. Neodgovorno je međutim E, da vozači kamiona moraju e, provoditi e, vikende na parkinzima. Čovjek je homo economicus, ali on je i socijalno biće i ima socijalne osjećaje. Čuo sam imamo dovoljno propisa, ali pitanje je e, kako se ti propisi provede. Tko je za to odgovoran e, poslodavac i posloprimac, ali e, imamo i komisiju koja je za to odgovora. Ono što smo čuli o ovom području ne štima od ECR-a. To nam neko mora pojasniti, možda i komisija. Naravno, ako ne poznamo činjenice nadzora, onda je teško. Ali poslodavci imaju ovdje e, jednu važnu ulogu. E, recimo ovo sada o parkenzima. Gospodin Erdok ima e, Zahvaljujem gospodinu Parilu koji nam je pojasnio da imamo sve zakone, samo e, da ih treba provesti. E, dva pitanja, Nilsenu i Pilatu. E, ja dolazim iz Bavarske. Tu imamo poduzeća, transportna poduzeća koja imaju sjedište na istako Evropske unije imaju i fiktivne e, e, kompanije i tu e, angažiraju ljude iz istočne Europe. Ti posloprimci voze kroz cijelu Evropsku uniju pod strašnim uvjetima i uključujući i Njemačku. imamo čak i situacije da takova poduzeća E, koji, im, koji ne, se ne pridržavaju radnog vremena vozača. E, recimo poduzeća imaju na, a, e, u zračnim lukama u Španjolskoj e, velike parkinge i tamo stoje kam, kamione i tu imaju ugovore sa jeftinim avioprijevoznicima koji ih i prevoze e, za vikendom kraj sve konkurencije ja sam uzvaje da li je to e, e, level, playing field dakle jednaki uvjeti za sve Robert Zil Hvala, Govornicima. Hvala lijepa govornicima. E, gospodinu Nelsonsu. Da li je to socijalni dumping, e, protekcionizam ili e, nešto treće? što je unutarnje tržište? Jesu li Belgijanci jedini koji idu iz Antwerpena u Eidhofen? I OECD nam kaže E, sasvim nešto drugo. Mi smo ovdje u Europi e, daleko od luka, zato trebamo e, kamionski promet, stoga moramo raditi na, na tim tržištima. Kako možemo imati socijalne odnose koji su propisani? E, gdje su ta poduzeća? U Portugali ili u Danskoj ili Belgiji? To treba regulirati. Što znači unutarnje tržište po vama e, za cestovni e, prijevoz tereta i uopće cestovni prijevoz? Socijalni dumping, dumping je nešto najgorije što se može desiti u cestovnom prijevozu. Tu onda nismo na pravom mjestu. Želimo i digitalno unutarnje tržište, i, a to moramo imati i u cestovnom prijevozu. Hvala lijepa, hvala lijepa od strane liberala. Jasno je da Eh, želimo imati pošteno tržišno natjecanje u Europskoj uniji. Imamo jedinstvo u raznolikosti, pa imamo razne uvjete u raznim zemljama. Ne možemo imati jedan aršin za sve. Imam tri pitanja. Eh, eh, gospodin Perio je rekao, imamo dobre zakone, ne trebamo ništa više. E, onda komisija ne treba davati nikakove prijedloge, a ona upravo će predložiti jedan cestovni paket. E, drugo i treće pitanje, to je za gospodina Nilsena i gospodina Pilara. E, I imamo radne uvjete koji nisu dobri, govorimo o fiktivnim poduzećima. Tu imamo loš imidž, kako to možemo spriječiti. Treći Treće pitanje. Mm, e, e, ako su vozači a kamiona u inozemstvu, onda imaju kraće vrijeme e, odmora, u, ako su kod kuće, dulje vrijeme odmora. Marija Kylen ima riječ. Ja bih htjela zahvaliti govornicima. Mm, nekako se loše osjećam. Možemo li situaciju interpretirati e, na taj način da jedine konkretne stvari koje možemo učiniti jesu na nacionalnoj razini. Govorimo o pravilima o konkurenciji mm, E, e, trebamo bolja pravila za e, carine, za inspekcije. Ta pravila moraju biti oštrija kako bi bila djelotvorna. Hvala lijepa. <clears throat> E, zakonodavstvo o kabotaži. Stalno govorimo o tome. Tu se e, dešavaju prijevare. U Švedskoj imamo e, kabotažu, imamo automobile koji voze kroz Dansku, istovaruju i dolaze opet u Švedsku to se događa stalno ulazi i izlaz sa e, švedskog tržišta. Oni koriste vozače, oni imaju lažne licence. Kad se govori o digitalnim tahografima i tu imamo prijevare. E, jedini panelist e, koji je o tome govorio je gospodin Perilo. On ima dobru viziju situacije. Ja sam 30 godina vozio kamion. Znam što se tu dešava. Mm, oni su prisiljeni da voze i da krše pravila. E, zbog prijevoznika ti e, prijevoznici nameću e, te zahtjeve. Mm, vozači nemaju novca za prehranu, za tople obroke, za hotele, za smještaj. Ne dobivaju nikakvu pomoć jer Eh, Oni ne rade u svojoj vlastitoj zemlji eh, sa eh, tim lokalnim standardima, već rade u Švedskoj gdje, su, gdje važe drugačiji standardi. Prijevoznici vrše pritisak na vozače da voze u strašnim uvjetima. mi Pilar, rekli ste, nije nezakonito da se eksploatiraju ljudi na taj način. To je potpuno neprihvatljivo, netko mora preuzeti za to odgovornost. E, to je moderno porobljavanje. Imamo prijevoznike koji na tome zarađuju novac na leđima svojih vozača. E, vi ne biste takovu plaću prihvatili. Mi trebamo e, da se ukine ta eksploatacija ljudi Vozači se žrtvuju na oltar konkurentnosti. Hvala lijepa. Marin, gospodin Marinesku ima riječ. Hvala lijepa predsjedatelju za gospodina Barilja. E, iznijeli ste neke podatke e, o o Antwerpenu, e, jedinstveno tržište i propise koji se tu krše. Nisam to shvatio. To je bila nacionalistička primjedba. A drugo pitanje, imate rumunjske radnike u svojoj uniji, kako ih zaštitite? Za gospodina Nilsena pitanje. Ako poduzeće e, e, vozi u Njemačkoj, E, e, pod, e, njemačko poduzeće koje je unajmilo ovo rumunjsko poduzeće, da li oni trebaju platiti kaznu? I još pitanje za gospodina Pilara. Ako Rumunjska donese zakon po kojem želimo nadzirati koliko se plaća vozaču kamiona u Njemačkoj, hoće li nam oni to dozvoliti, tu provjeru? I pitanje za komisiju što je bio odgovor e, njemačke e, vlade e, o minimalnoj plaći za vozače kamiona i kolike se kazne plaćaju za kršenje propisa? Molim odgovor. Hvala lijepa. Djeta Vitašeska ima riječ. E, nemamo e, jednog sektora u kojem nema kršenja propisa tu treba nešto učiniti trebamo osnažiti e, provedbu zakona i propisa gospodin Nilsen je u pravu kad kaže nemamo dovoljno parkinga za vozače kamiona mm, Čak i ako se vozač želi odmoriti, on nema dobrog smještaja. Što uh, tu učiniti? Možda da uvedemo odredbe e, koje, e, kojima se zabranjuje proizvodnja određenih tipova vozila. A, zabrana odmaranja u kabinama kamiona E, što je o pružanju usluga i o tome treba e, govoriti. Ja znam o čemu govorim, znam o cijenama u sektoru i e, tu imamo vrlo složene odredbe pa ih je teško primjenjivati u ovom sektoru. Gospodin Pilar je govorio o, plaćanju i plaćama e, koje su vrlo niske u nekim državama. E, poljski vozači, e, rumunski vozači koji rade u Njemačkoj i, ili Nizozemskoj, a dobiva potpuno različitu plaću od drugih radnika u tom poduzeću. Zamknąć rynek i to sportowi w Europie i wpuścić podmioty z krajów spoza Unii Europejskiej, bo, bo pewnie na to się zanosi. Dziękuję bardzo. Danke sehr. Jetzt. Hvala lijepa. Jens Nielsen. Tack så mycket, ordförande. Tommy Pilar kommer med ett väldigt... Hvala. säger att en fri marknad kan inte Ovdje zapravo govorimo o slobodnom tržištu kojeg se mora na neki način zakonski urediti, inače to neće funkcionirati ali isto tako možemo imati drugačiji pristup. Možemo imati liberalno gospodarstvo i liberalno tržište sa poštivanjem socijalnih pravila. Znači, to je ono što je upisano u našim ugovorima. Također imam jedno pitanje koje želim postaviti s obzirom na činjenicu da se ova rasprava vrti oko zakonodavstva. Govorimo o markama kao što su IKEA, Volvo i tako dalje i možemo se zapitati što je sa različitim pravilima koji se primjenjuju i na ove tvrtke. Na koji način bismo ih mogli primorati da imaju veću odgovornost? Hvala. Jackie Foster. Zahvaljujem. Evo, ja sam propustila prvi dio rasprave, sigurna sam da je to bilo dosta zanimljivo. E, budući da su se vremena izmijenila u odnosu na E, situaciju kakva je bila prije nekoliko godina. Sada su e, kamioni sigurniji kao i same ceste. Naravno, situacija nije ista u svim državama članicama. Ali mislim da ljudi moraju biti oprezni kada koriste različitu terminologiju za vrijeme rasprave. Zapravo kada se govori o ropstvu, znate, ropstvo je ropstvo. Ropstvo nema nikakve veze s ovim o čemu govorimo. Mi znamo da za zakonodavstvo nije dobro primjenjeno. Znamo da u određenim državama članicama postoje određene tvrtke koje ne primjenjuju zakonodavstvo koje je na snazi, bez obzira na to da li se radi o nacionalnom i europskom zakonodavstvu, a to nema nikakve veze sa odgovornošću komisije, bez obzira na to da li se radi o europskom zakonodavstvu, to je u odgovornosti država članica. A to je prvo što želim reći. A, dakle, radi se o provedbi zakonodavstva, a ne o nagomilavanju novog zakonodavstva. Mi smo zaista dobro podržavali e, zapravo načelo prema kojem bi kamioni e, mogli voziti po određenim pravilima i koji su imali pravo na sigurne parkinge. I sasvim je sigurno da države članice ne čine dosta po tom pitanju ljudi se moraju početi e, baviti sa tim e, u državama članicama. I ja, na primjer, da sam njemački vozač i da vozim kroz Njemačku, ali evo, recimo da dolazim iz e, Latvije ili druge zemlje i prolazim kroz Njemačku i zaustavim se i tu zatražim njemačku plaću, ali pitanje je sljedeće, ako sam njemački vozač i kamionom odem u Latviju gdje je minimalna plaća mnogo niža, da li ću u tom u toj situaciji izgubiti pola moje plaće jer to je ta subsidijarnost o kojoj mi govorimo. Zapravo države članice mogu odlučiti same koju plaću će isplaćivati svojim vozačima i onima koji rade u njihovoj industrijama. Nažalost, mikrofon je isključen. Jetzt Ne, možete više govoriti, vrijeme vam je isteklo. Mm. Ako mi dozvolite samo nekoliko komentara. Najprije Siguran sam u to da ne postoji e, isti pristup različitim e, prijevozima. Također znam da postoje tvrtke koje se ne ponašaju ispravno sa svojim vozačima. Znam da postoje određena infrastruktura koja nije dovoljna u državama članicama. Ne moramo biti Einstein kako bi to znali, samo se provezite kroz neke države članice i vidjet ćete i sami. Znači dosta toga se treba izmijeniti i poboljšati. Jedino pitanje koje ja postavljam je sljedeće. Da li to zna znači da nam je potrebno novo zakonodavstvo, odnosno uredba da li to znači da se tu radi o socijalnom dumpingu. Također imam dojam da je ovo pitanje, pitanje koje se pozna, ponavlja u posljednjih nekoliko mjeseci, možda godinu dana, ali ne više i to je e, točno taj trenutak kada smo počeli e, razmatrati nove vidove protekcionizma u Europi. Mi moramo zapravo bolje primjenjivati zakonodavstvo i na nacionalnoj i na europskoj razini i ne možemo dolaziti do zaključka da nam je potrebno novo zakonodavstvo. Možda neka zakonodavstva jesu ukoliko postoje određene prepreke koje moramo e, koje moramo ukloniti, ali e, ne možemo raditi na rasparčavanju unutarnjeg tržišta, jer to ima ozbiljne posljedice za sve nas. I evo posljednja rečenica, gospodine predsjedavajući, e, 700, e, ako čujem da je 7000 belgijskih poduzeća e, zatvoreno, da toliko ili toliko kamiona koji se prolaze kroz belgijske luke e, nisu belgijski kamioni, onda je to upravo ono o čemu ja govorim. Hvala. Gospođa Grapini, zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Ja zahvaljujem svim govornicima. E, moram reći e, nešto nakon gospodina Parilja. možda nisam shvatila što je rekao. E, imamo obvezu da jedan vozač kamiona iz Portugala koji vozi kroz Belgiju da se mora ravnati prema propisima Belgijama. Belgije. To nisam dobro shvatila. Ne mislim da moramo kriviti prometni sektor i da je tu sve e, crno. Ja sam radila u tekstilnoj industriji, radila sam sa špediterima. Nisu sva e, špediterska poduzeća neozbiljna. Mnoge, mnogi misle na socijalnu komponentu i pozitivni su. E, u stvari mislim da ako ograničimo tržište, onda kršimo sporazum mm, neke zemlje u Evropskoj e, uniji kad su one pristupile nisu mislile da će ih se optuživati zbog dumpinga. E, postoje razni e, sektori i razne plaće. Mm, naravno, treba poboljšati uvjete za vozače kamiona. Mm, e, kažemo e, da se moraju kupati, a nemaju e, kupaonice. Moraju spavati, a nemaju kreveta. Tu trebamo donijeti propisi, ali i stvoriti uvjete. Mm, ja sam članica e, kluba zastupnika SID i to je moje mišljenje. Hvala. Andra Deli ima riječ. Zahvaljujem. jedno kratko pitanje koje želim uputiti gospodinu Pilarku. Kada ste u vašem uvodnom izlaganju govorili o tome kako prijevoznici moraju imati usklađena jednostavna pravila u cijeloj Europskoj uniji, zanima me koje je vaše osobno mišljenje? Što mislite o, to, o to, tom usklađivanju među 28 država članica, je li to moguće sa sadašnjim pravilama, kada govorimo o sadašnjim pravilama, govorimo o odredbama europskih ugovora, ili možemo li zaista postići tu razinu E, usklađivanja i da li u tom slučaju treba izmijeniti i e, dopuniti odredbe u ugovorima vezano uz prijevoz. Zahvaljujem, gospodin Poreba. Hvala. Dame i gospodo, evo samo kratko. U EU uniji e, govorimo naravno o pravnom kontekstu, o odredbama uredbi i direktiva koje E, nam daju određena prava vezana uz cestovni prijevoz tereta. Sada dovodimo u pitanje upravo te odredbe, govorimo o ugrožavanju konkurentnosti u e, prijevoznom sektoru EU. Europskoj Dakle, u nekim državama članicama se pokušava nametnuti pravni poredak iz drugih država članica. To je ono što su nagovijestili neki od uvodničara i kažu da se u tom slučaju trebaju poštovati određene odredbe. Govorimo o minimalnim plaćama, e, naročito u Njemačkoj. Da li mislite da će se na ovaj način ograničiti slobodna E, slobodno tržišno natjecanje u Europskoj uniji u sektoru prijevoza i na taj način će se izgurati neke tvrtke iz e, istočne Europe. E, jednaka nagrada za jednaki rad, to je naše načelo. načelno. Imamo minimalnu plaću u u Njemačkoj. Recimo u bolnici imamo minimalnu plaću i tu imamo recimo rade poljske bolničarke, a one će se one plaćati po poljskim standardima. To bi bilo diskriminacija. Jednaka plaća za sve u Njemačkoj, bez obzira na nacionalnost. To je važno načelo. Pitanje je kako to prenijeti Pre šest mjeseci sam razgovarao sa poljskim ministrom prometa, on više nije tu. E, on je me pitao što će se desiti sa poljskim vozačima u Njemačkoj. Mm, ja sam rekao to je jako lijepo za Poljake, ali to će biti loše za Njemce jer će Poljaci biti jeftiniji. Što će se dogoditi za tri godine kad u Poljskoj neće biti više vozača? Oni će doći iz Bugarske, Rumenske ili iz e, Bjelorusa. To je problem. Ne radi se samo o vozačima kamiona. E, to je e, utaja poreza. Jer ako imamo fiktivne, fiktivna poduzeća, gdje oni plaćaju poreze, oni voze po cijeloj e, Europi, a gdje plaćaju porez. To je porezna prijevara koju treba spriječiti. Sad smo postavili mnogo pitanja i s napetošću čekamo odgovore samo tri minute. Gospodin Barilo ima riječ. Zahvaljujem, evo. Pokušat ću brzo odgovoriti na pitanja. Socijalni dumping je zakonski uređen pravilima koja se danas krše. Ona se krše stalno. Na koji način? Pa evo, daću vam primjer. Vi ste govorili o Rumunjima. 20 rumunskih vozača koji imaju slovački ugovor rade već dvije i pol godine u Luci eh, u Antwerpenu. Je li normalno da im se plaća rumunjska plaća? Ne, to nije ispravno i to se treba kazniti. to postoji presuda e, Europskog suda 15 2011. godine i postoje presuda u kojoj se opisuju pravila koje se moraju primjenjivati. Što se treba učiniti? Na nacionalnoj, odnosno europskoj razini postoji direktiva upućenim radnicima koja postoji od 1996. godine. Da li je barem jednom Europska komisija uputila pitanje državama članicama poštuju li pravila o cestovnom prijevozu tereta od 1996. godine. Da, pravila se moraju primjenjivati, ali se moraju primjenjivati sva pravila. Zatim, e, Rim 1. Ta uredba e, zvana Rim 1 je sasvim jasna. E, uredba 591. I ako portugalska tvrtka radi u Njemačkoj, iz Njemačke ide bilo koju drugu državu, njemačko radno pravo se treba primjenjivati. To kaže e, uredba 591 e, poznata pod imenom Rim 1. Mi od Europske komisije očekujemo jednostavno da primjeni pravila koja danas postoji. Mi ne želimo nova pravila ako je potrebno uskladiti e, postojeća zakonodavstva u redu, ali ono što mi tražimo je slobodno kretanje e, roba, usluga i ljudi, ali isto tako i poštivanje pravila. U svim državama članicama ta pravila se danas ne, ne poštuju. I završno, 95% socijalnog dumpinga čine one tvrtke koje su iz Belgije, Francuske, Nizozemske, Njemačke, Italije, Španjolske. To su poduzeća koja otvaraju fiktivna poduzeća u drugim državama članicama. I problem je taj što ljudi koji gube novac na tome su vozači iz Rumunjske i Poljske. A i Rumunjska i Poljska gube dosta novca zbog toga što ne poštuju pravila. Da poštuju, onda bi e, svi oni socijalni doprinosi išli u proračun tih zemalja i ne znam zbog čega države članice ne žele poštovati ta pravila koja bi im zapravo donijela više novca. Mi e, moramo rješavati problem tih vozača i moramo podnositi tužbe pred sudovima kako bi e, branili njihova prava. Mi obavljamo posao sindikata, uputili smo pismo Europskoj komisiji i polskom ministru u kojem tražimo da se traže pravila jer polski vozači žele raditi na dostojanstven način, a ne biti tretirani kao roba. Plaćeni su 500 eura mjesečno, a prije dva tjedna Europski sud je donio presudu i rekao da per diem, odnosno dnevnice, se ne trebaju smatrati plaćama. Dakle, 45 eura dnevno koje dobiju kao dnevnicu nije plaća i to se ne to smatra plaćom. E, sada nema riječ gospodin e, Marinesko, već Mihajl Nilsen. Hvala predsjedniče, hvala na pitanjima. Ja ću ih odgovoriti jedno po jedno. E, imamo previše emocija u ovoj raspravi. Gospodin Van de Kamp, vi ste spomenuli nešto o tome da se vozači provode vrijeme u kabinama E, poljski vozači e, e, imaju legalni prijevoz, španjolski vozači idu na sjever, ne mogu doći u Španjolsku. Moraju se negdje odmoriti, negdje u Europi. Imamo mnogo takvih primjera. Nećemo koristiti riječi kao moderno ropstvo, to nije moderno To, to niste bili vi, gospodine kap moramo provoditi propise, to je točno, sto posto točno. E, gospodin Erčok je rekao mm, u, u, primjer u Bavarskoj mora treba pojasniti pravila. E, možda ne bi smjeli tamo provoditi šest mjeseci u, vozeći tamo. Pravila međutim nisu jasna, treba ih e, pojasniti E, moramo vidjeti e, što treba razjasniti kako ne bi došlo do ovih kršenja. Mm, mm, to će onda dovesti do poštene i pravedne konkurencije koju svi želimo. E, to su mnogi govornici spomenuli. Gospođa Meissner je spomenula fiktivna poduzeća. Ona su protuzakonita. Onda ih treba zatvoriti E, jer oni upropoštavaju posao za sve one dobre dečke. To je nezakonito i to treba spriječiti. Nemojte e, kriminalizirati jedan cijeli sektor od 5 milijuna zaposlenika. Mm, to nam donosi novac u naše džepove i na naše stolove. Moramo pogledati postojeće zakonodavstvo i razjasniti ga. To je očito. A da ne upropaštavamo slobodu pružanja usluga i konkurencije. ćemo eh, eh, svi ćemo eh, bankrotirati prije 1992. godine. Moramo imati rješenje na europskoj razini. Nemamo, ne možemo imati 28 nacionalnih rješenja države članice moraju provoditi zakone na primjer, u Belgiji gdje su uveli ili zaposlili više inspektora isto tako u Danskoj neću odgovoriti na sva pitanja ali posljednje pitanje je važno e, minimalna plaća 22 države članice Europske unije imaju minimalnu plaću E, e, to nije krivo. Nešto e, je krivo u načinu kako je to uvela Njemačka i kako to želi provoditi. O tome se sada svađamo. nadam se da će u nekim državama članicama imati manju minimalnu plaću nego u nekim drugim državama članicama. Pa će Europa još uvijek biti konkurentna jer inače smo u Gabuli. Hvala. Gospodin Pilar ima riječ. Da, e, potpuno. Da, potpuno se slažem s Majkonom. Fiktivna poduzeća, ako su nezakonito učinite nešto, jednostavno nemojte čekati nas. Učinite nešto. Možete ih staviti na crni popis ili izbaciti iz poslovanja, ali učinite nešto. Direktiva o upućivanju radnika zanimljiva je jer je e, oblikovana upravo za građevinsku industriju i kako direktivu o upućivanju razlika primijeniti na mobilni, mobilni prevoznički e, sektor. To je na vama da odlučite. Dakle, ako pogledamo prijevoz u kabotaži, na papiru upućivanje radnika može biti primjenjivo, ali u stvarnosti to je obveza stranog poslodavca, a ne nacionalnog ugovarača da se pobrini da se poštuju zakoni. I ako imate vozača, recimo da je on iz Poljske i napušta svoju zemlju, krenu u Njemačku, tri kabotaže u tjednu provede, u Danskoj isto napravi, zatim u Švedskoj istu stvar napravi, nakon toga u Finskoj. On je bio četiri tjedna van zemlje, ali gdje je bio upućen? Meni nije jasno, to ćete mi morati učiniti. Dakle, postojeća pravila, jesu li doista jasna, jesu li dosljedna, koncizna, ne. Nisu prisutne definicija jasna. 1072 prema FDU naprave se neki e, promet u međunarodnom prevozu, napostavlja se pitanje e, što je zapravo međunarodni e, prijevoz. Dakle, koja su pravila koja određuju pravila kabotaže. No, pravila moraju biti jasnija i tu se postavlja zanimljivo pitanje koje smo dobili. E, dakle, sada istupam iz funkcije klekata, već osobno odgovaram. Dakle, vjerujem da su nam potrebne odredbe iz sporazuma. Danas imamo postojeća pravila, regulativu koja se međusobno ne konzultira. 1072 e, ne reagira na 1092 o kombiniranom transportu. I zapravo smo stvorili sustav gdje možete e, neki prijevoz teoretski provesti, ali na papiru to je sve privremeno jer se može raditi o različitim operacijama. ima cijeli niz e, primjera gdje postojeća pravila međusobno nisu koordinirana. Jedni način da se to zabiđe je da imamo jedan uniformni sustav Europske unije, a vjerujem da je to doista na e, Europskoj uniji da ostvari. Zadnjička pravila, njih se pogrešno tumači, ne znam da li je to namjerno ili ne, ali kao što smo već rekli, e, ako sam dobio Dobio sam poziv, vidio sam o kamionu koji je zaustavljen na jugu Švedske. Prikolica je došla morem, dakle radi se o kombiniranom prevozu, tegljač u prikolici, a strani je vozač 96 km vozi dakle, unutar direktive o kombiniranom prevozu i policija tvrde da je to nezakonita kabotaža trebamo vidjeti o čemu se zapravo radi. Socijalne uvjete treba ozbiljno shvatiti, to je svakako, no slobodno natjecanje, slobodno kretanje, pristup je ono što je temeljno. Ako se možemo dogovoriti oko toga, sigurno ćemo moći zajednički raditi na korist cijele Europe. No ključna reč je raditi zajedno. Hvala lijepa, zahvaljujem panelistima, zahvaljujem na živahnoj diskusiji ovdje na plenarnoj sjednici. Ovime je zaključujemo. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Thank you for coming. Thank you. Now we have commission politics. If you want to discuss, please go outside. We want to start now. ćemo započeti. Ja, wir kommen nun zu dem Meinungsaustausch. Sada da, e, dolazimo do radno, razmjene mišljenja sa povjerenicom Bulc o radnom programu komisije, e, povjerenice Bulc, dobrodošli u naš odbor. Podsjećam vas da e, je naša prva sjednica sa gospođom Bulc se dogodila 2. E, prosinca 2013 razmjena mišljenja je u kontekstu strukturiranog dijaloga Strukturirani dijalog između parlamenta i e, komisija znači da povjerenica e, na početku donošenja programa dolazi k nama na saslušanje. Govorimo o radnom e, programu za 2016. Naravno možete postavljati pitanja o radnom programu za 2015. Gospođo Bulc, imate danas samo 5 do 10 minuta za riječ. Molim da budete što kraći kako bismo mogli imati što bolju raspravu, jer onda ćete opet dobiti riječ. I imamo veliko zanimanje, ali prvo dajem vama riječ. Izvolite. Thank you very much. Uh, thank Hvala vam lijepo. Hvala što ste mi pružili priliku da vam se obratim o ovim važnim točkama koje je gospodin Kramer već objasnio. Moramo vam reći što smo do sada učinili, što planiramo učiniti ove godine i što predviđamo za 2016. Mnogo je tu elemenata i u 15 minuta neću imati vremena pozabaviti se svima, no pokušat ću se držati onih ključnih koje smatram najvažnijima za razvoj strateških elemenata, a nakon toga e, ću biti otvorena za vaša pitanja o konkretnim pitanjima o kojih se možda ne dotaknem u svom uvodnom izlaganju. E, prije svega istaknula bih i ispričavam se što ću ovaj put čitati, ne volim to, no doista imam toliko materijala da neću dobro iskoristiti vrijeme ako vam pokušam sve objasniti. E, tako da ću pročitati e, govor kako bih mogla što je više moguće toga obuhvatiti. Dakle, prije svega usredotočila bih se na provedbu programa, radnog programa komisije za 2015. E, I ovdje bih istaknula da svega četiri mjeseca od početka godine komisija već neke važne inicijative usvojila u transportnom sektoru. Konkretno mislim na zakonativni prijedlog koji uspostavlja Europski fond za strateške investicije EFSI, strateški akvir za energetsku uniju i sutra na kolegija e, paket o jedinstvenom digitalnom tržištu koje planiramo usvojiti. Te horizontalne inicijative ne samo da su važne da znači, će doprinijeti modernizaciji, dekarbonizaciji i digitalizaciji europskog gospodarstva, i to svih njenih sektora, uključujući transport, već su također važni za našu današnju radu se e, odnose na dolazeće mjere, konkretne mjere vezane za transport. A na to ću se vratiti kroz trenutak. U proteklih četiri mjesec mjeseci također smo mnogo pažnje posvetili provedbi postojećeg zakonodavstva. Osvojili smo sekundarno zakonodavstvo u nekoliko transportnih područja, primjerice vezano za sigurnost na cestama, pristup željezničkim uslugama i tehničkim standardima. Provedba nam i dalje ostaje ključni prioritet za budućnost. A pozbavimo se, dakle, prije svega zrakoplovnom paketu 2015. Poštovani zastupnici i predsjedniče, uz 23 velike inicijative, radni program za 2015. je najavio i zrakoplovni paket. Zrakoplovna industrija danas je pod velikim pritiskom, vjerojatno svi dijelite to stajalište, no za naše gospodarstvo je od ključne važnosti. Znam da mnogi u parlamentu dijele moju brigu o međunarodnoj konkurenciji, po međusobnoj povezanosti, zakrčenosti i pitanjima koje se dotiču nove tehnologije, dronova i pitanja zaštite okoliša. Dakle, ovim izazovima se moramo pozabaviti na sveobuhvatan način i to je naša ključna poruka. Potrebna su sveobuhvatna stajališta. Zbog toga će paket uključivati priopćenje koje će identificirati izazove i mjere potrebne za poboljšanje konkurentnosti zrakoplovnog sektora Europe e, i uz zrakoplovnu strategiju predložit ćemo neke zakonodavne inicijative i započet ćemo sa pregovorima za potpisivanje nekoliko sveobuhvatnih e, zrakoplovnih sporazuma na razini Europe. Komisija će zatražiti e, da se dostavi konačni i dalje će ostati odlična u svojem mandatu, no trebala bi uključivati e, glavne partnere poput Zajedskih država, ASEANA, Meksika i pod ASEAN uključujemo i Kinu. Nisam još u mogućnosti reći vam točan popis zakonodavnih predloga. E, još uvijek analiziramo e, što bi trebalo biti uvršteno u paket, dodano na naš potpis, na to će ovisiti i o rezultatima e, otvorenih konzultacija za sve dionike koje se privode kraju 10.6. i isto tako studijama uticaja i nekim raspravama unutar kolegija. Međutim, paket bi trebao uključivati reviziju takozvane EASA e regulative za Europsku agenciju za sigurnost zračnog prometa koja će se baviti novim sigurnosnim pitanjima. Također ćemo se pozbaviti pitanjem dronova, bespilotnih letjelica. Znam da ste vi izvjestiteljica, gospođa Foster, o tome e, i gospodin Susuli i znam da e, očekujete željno te informacije, a mi smo vrlo zadovoljni sa dosadašnjom suradnjom na tu temu. E, prije nego što pređemo na sljedeću temu, podsjetili bih vas da trenutno traje, traju javne konzultacije koje su još uvijek otvorene i molim vas uključite se tu na e, rad o tog zrakoplovnog paketa. Dakle, skladit ćemo naš vremenski okvir i planiramo podnijeti ovaj paket cijelom kolegiju u četvrtom kvartalu ove godine za usvajanje. Prešla bih sada na REFIT, program za prikladnost i učinkovitost propisa. E, znate da naš radni program 2015. sadrži osam REFIT aktivnosti koje se tiču transporta. To je više od jedne desetine ukupnog, broja e, aktivnosti za komisiju. To pokazuje koliko sam posvećena i čvrsto vjerujem e, u bolju regulativu, pojednostavljenje i smanjenje administrativnog opterećenja. Revizija postojećeg zakonodavstva već je u toku, izvijestit ćemo vas o tome u potpunosti kasnije tijekom godine. No spomenula bih sada da prvotni rezultati e, u nekoliko slučajeva su pokazali da postoji prostora za pojednostavljivanje, pojednošnjavanje e, i ažuriranje europskog zakonodavstva. Dakle, refit aktivnosti mogli bi donijeti do novih zakonodavnih predlaga 2016. 2017. Mogu možda nekoliko primjera spomenuti ovdje. Prije svega, zakonodavstvo o sigurnosti putničkih brodova. Moramo biti tu više proaktivni, ne samo reaktivni. Velike nesreće, dakle ne mogu biti jedna stvar koja oblikuje našu politiku koja se tiče sigurnosti putnika na brodovima. Sljedeći primjer je direktiva o kombiniranom prijevozu. Ovo zakonodavstvo je vrlo važno kako bismo mogli postići naš, naše ciljeve e, drugačijih oblika prevoza što je izneseno u bijelom, bijeloj knjizi 2011. I zatim imamo direktivu o sigurnosti u tunelima. Spomenula bih još par inicijativa za 2015. godinu prije nego što prijeđem na radni program 2016. bez da ulazim previše u detalje, e, rekla bih nešto o važnim inicijativama e, kojima ćemo se baviti još ove godine. Prije svega planiramo najaviti europski e, rad na smanjenju ozbiljnih ozljeda na cestama. Isto tako žrtava na cestama, kako ćemo postići te nove ciljeve, e, na tome će komisija usko surađivati s parlamentom, nadam se da ćemo za to dobiti vašu podršku i da ćemo moći brzo raditi na tome. U drugoj polovini godine također planiram predložiti prijedlog zakonodavnog e, prijedloga za poboljšanje pristupa e, putničkim podacima i uspostaviti uvjete za njihovo korištenje. To se dobro uklapa sa našom e, programom za digitalno povezivanje Europe i ključni preduvjet za razvoj inovativnih usluga u mobilnosti, primjerice multimodalni sustavi o putničkim informacijama. Kasnije godine također planiram predložiti kolegiju usvajanje sveobuhvatne strategije koja će se baviti bukom od željezničkog prometa. To pitanje je danas velika prepreka razvoju ovog oblika prevoza u nekoliko e, dijelova, nekim dijelovima Europe. Ispomenula bih za kraj reviziju Bijele knjige iz 2011. Tu možemo, moramo vidjeti što radi, što još moramo ostvariti i e, koji su naši prioriteti u transportu e, u okruženju sve većih promjena u okolišu. Također pozdravljam izvješće na kojem radi gospodin Van de Kamp i već smo pomalo raspravljali o sadržaju toga i to će naravno biti za nas također važno. U rujnu održat ćemo konferenciju kako bismo završili javne konzultacije o tome. Iako ovo ne spada nužno u radni program, također bih spomenula da smo nedavno dogovorili se sa državama Zapadnog Balkana za produženje TNT mreže u regiji i u srpnju imat ćemo Dobršit ćemo odabir projekata e, TNT-a koje će biti financirani unutar prvog e, natječaja. I također predlažem da osobno izvijestim vaš odbor o rezultatu ovog izbornog procesa prije nego što ga komisija e, konačno usvoji. Poštovani predsjedatelju, poštovani zastupnici, sada bih prešla na radni program za 2016. Trenutno smo u vrlo ranoj fazi pripreme radnog programa, i još je potrebno dovršiti neke interne rasprave. Još uvijek postoji vremena da i vi utječete i doprinosite sadržaju programa i već radimo na nekim novim inicijativama koje ćemo pokušati e, dovršiti 2016. Prioritet za sljedeću godinu bit će ono što ja nazivam cestovnim paketom trenutno imamo velik konsenzus oko toga da cestovni prijevoz, tržište cestovnog prijevoza ne funkcionira kako bi trebalo. Europsko zakonodavstvo ne, ne provodi se dosljedno diljem Europske unije, a trenutni e, aktivnosti refita pokazuju da zakonodavstvo treba biti pojednostavljeno i pojašnjeno. E, nemamo jedinstvene uvjete za e, cestovne prevoznike, a to dovodi do neoptimalnog upotrebe, voznog parka i kapaciteta cestovne infrastrukture. Ovu situaciju je prepoznala Komisija u strategiji za energetsku uniju koja već uključuje program za neke koji uključuje neke transportne inicijative, ja ih planiram uključiti i za sljedeću godinu u naš cestovni paket. Konkretno, radit ću na eh, paketu u kojem tražimo zakonodavne i nezakonodavne predloge koje se bave sa trima glavnim pitanjima. Prvo je određivanje cijena za cestovnu infrastrukturu. Moramo proširiti načelo gdje zagađivač plaća kako bismo stvorili jedinstvene uvjete za sve oblike prevoza i moramo poštenije i učinkovitije raditi na naplaćivanju korištenja ceste kako bismo se pobrinuli da dođe do održivog financiranja naše infrastrukture. I također moramo promicati rasvoj platforme platformi za potpuno interoperabilan sustav naplate cestarina, što će građanima i poslovnoj zajednici omogućiti e, lakše putovanje po niže cijeni i omogućiti e, stvaranje nekih dodatnih vrijednosti u pruženju usluga. Prve reakcije države članica su ohrabrujuće, već imamo države članice koje su se dobrovoljno javile e, da se u njima ovo testira kako bi nam pomogle u bolje pripremi cijelog paketa. Druga stvar je pristup tržištu danas još uvijek imamo previše prepreka na jedinstvenom tržištu za prijevoz. Primjerice domaće usluge koje, provode, koje se vrše u autobusima nisu otvorene tržišnom natječanju, natjecanju u nekoliko država članica, a pravila kapotaže e, se teško provodi i dovode do nedosljednog pristupa u državama članicama. Dakle, moramo imati jedinstvene uvjete i jasnija pravila koja se jednako provode u svim državama članicama. Dodatno smo potaknuti od strane država članica koje se ovim pitanjima bave, tako da nam je namjera e, doista uključiti ovo u naš operativni ciklus. Treća stvar su e, aspekti koji se tiču sigurnosti i socijalnih pitanja. E, istaknula sam nekoliko puta važnost socijalnih pitanja i vjerujem da postojeća pravila se mora pojednostavniti osposobljavanje e, cestovnih radnika mora biti poboljšano i moramo pomoći nacionalnim tijelima da se sva pravila provode. U tom smislu rado bih čula i vaše stajališta o mogućem stvaranju jedne agencije za cestovni promet. E, ukoliko to ne želite, neću to niti predlagati, no ukoliko biste željeli imati tako nešto, ukoliko biste me podržali, ukoliko ste zainteresirani, možemo zajednički raditi na tome i uvrstiti i to u cestovni paket. Socijalna pitanja i pitanja sigurnosti također će biti na programu e, socijalne konferencije koju organiziramo zajedno sa e, odborom TRAN i za socijalna pitanja i sa povjerenicom Tyson 4. E, lipnja i naravno svi ste pozvali na aktivno sudjelovanje i nadamo se da ćemo doista imati jedan mnogo, dobiti mnogo informacija od dozdo praktičnih informacija kako bismo jedan sveobuhvatni e, pristup mogli zauzeti po pitanju svih oblika prijevoza. Ovaj vrlo ambiciozan paket bit će moj glavni prioritet za 2016. No, naravno, nastavit ćemo raditi na drugim važnim dosijajima, primjerice e, vezano uz financiranje transporta imat ćemo dva nova natječaja unutar CEFA za države članice unutar kohezijskih fondova i također natječaj za korištenje ostatka fondova, konkretno Sesara i moramo se pobrinuti da se strateški fond provede na odgovarajući način dakle Europski fond za strateške investicije. A što se digitalizacije tiče, doista planiram raditi na nekoliko inicijativa, primjerice u području unutarnjih plovnih putova, kako bi se osnažila učinkovitost na naših kanala, rijeka i integrirala ih se u multimodalni land logistike. Dakle, to je revizija direktive o e, riječnom informacijskom sustavu. 2016. također ćemo raditi na drugim inicijativama koje su bile isplanirane za 2017. Primjerice revizije direktive o promociji e, cestovnih transportnih vozila koje koriste čistu i učinkovitu energiju i strategiju o ubrzanju dekarbonizacije transportnog sektora. To uključuje korištenje biogoriva druge treće generacije i drugih alternativnih održivih goriva. Nakon konferencije u Parizu, COP21 u prosinca, morat ćemo e, još aktivniji postati e, u međunarodnim forumima, primjerice i kao i IMO, kako bismo napredovali e, na radu u klimatskoj politici s našim partnerima. Ja ću i dalje raditi na globalnim e, rješenjima za te globalne izazove. Zaključno, poštovani zastupnici, danas je dobra prilika e, da vi obavijestite Europsku komisiju o tome što parlament smatra da bi trebali biti prioriteti središta pažnje u radnom planu za 2016. Radujem se što ću moći čuti e, sve što vi i vaše države članice smatrate važnim i nadam se da ćemo se tim moći e, pozabaviti na jedan učinkovit način, kao što sam i obećala. Prije nego što vam dam riječ, zamolila bih vas samo da ne zaboravite neke nadolazeće zakonodavne dosije, kako bismo se mogli pozabaviti nekim novim izazovima. Dakle, moramo dovršiti usvajanje predloga poput četvrtog željezničkog paketa i e, onog za lučke usluge. Za lučke usluge ste jutros imali vrlo učinkovit sastanak e, što je doista ohrabrenje. Još jednom e, računam na vašu podršku i molim vas e, da slobodno putite sva svoja pitanja. Hvala lijepa na ovom izlaganju. danas smo pod vremenskim pritiskom, imamo mnogo javljanja za riječ E, sada ćemo dati riječ koordinatorima na jednu minutu. Mi nas zanimaju i odgovori. Ako pitanja budu kratka, onda će povjerenica imati više vremena za odgovore. Gospodin Van de Kamp. E, hvala lijepa predsjedatelju. E, bilo bi eh, pametnije da eh, je povjerenica došla ujutro, a ne u 17 sati. Hvala lijepa na ovom izlaganju. Eh, to je vrlo ambiciozan radni program. Želim vam mnogo uspjeha. već sam se zabrino gdje je četvrti željeznički paket i gdje su lučke usluge Rekli ste na kraju da ti dokumenti idu dalje, počeli ste sa energetikom e, i unutarnjim tržištem. Imamo u prometnih sektor, e, imamo digitalno tržište, imamo inteligentne prometne sustave, nove energije, vrste energije i ulaganja. E, pitanje mišljenje komisije o, e, komisije o CEF-u, o TNT-u. E, da li ćete sve to e, tjerati dalje, a isto tako i socijalne teme. Imali smo upravo jednu emocionalnu raspravu o situaciji vozača kamiona. Vi ste spomenuli cestovnu agenciju ne, ne bih želio dodatnu europsku administraciju. Možda je tu netko još od ECR-a. Možda. Hvala lijepa. Prešli smo vrijeme. Svi smo pokušali da dobijemo jutarnji termin. A to je bio jedini termin koji je štimao. Ali e, smo onda mislili bolje sada kasno nego sljedeći mjesec. Izmael Hercog ima riječ. E, e, imamo vrlo malo vremena. Dobrodošli u našu kuću. E, ograničit će se na zrakoplovstvo u pitanjima. Jedna studija iz vaše kuće je došla do rezultata da ova, imamo model pay to fly. Piloti moraju platiti do 60 eura i onda mogu kako bi učili e, e, letiti. 60 tisuća eura moraju platiti. E, to je vrlo problematično. Drugo pitanje, znate li da u Njemačkoj imamo pretjerano osposobljavanje pilota, previše ih imamo, imamo više pilota koje traže posao nego što ih možemo zaposliti. E, I stoga su naši avioprijevoznici u boljem poziciji. E, flag of Convenience, e, jedna norveška firma ima sjedište u Irskoj, tamo plaća niske irske poreze i proizvod i, unajmljuje ljude s dalekog istoka. Je li vam to poznato, Robert Zile? Hvala lijepa, povjereniče. Povjerenice. E, e, hvala vam lijepa e, na obećanju o CF-u i natječaju koji ćete raspisati. Što se tiče cestovnog paketa, to je veliki izazov. Ovdje nećete dobiti uravnoteženo stajalište. Govorili smo o socijalnom dumpingu ovdje, to je vrlo teško Eh, iskreno govoreći, ECR neće eh, podržati ideju eh, cestovne agencije. Koja bi bila funkcija te agencije? Mm, imamo cestovni paket, ako bi cestovna agencija nadzirala kabotažu i socijalne uvjete, mislim da to nije dobra funkcija. možete li nam objasniti što biste očekivali od te agencije? E, paket za zrakoplovstvo. E, e, Izmael je već pitao što smatrate da će zrakoplovstvo učiniti u socijalnom dumpingu i norveškom? Što će... Gezine Meissner ima riječ mm, mm, KEO i IMO e, tu trebamo naći globalno rješenje za emisije. To je e, najbolje za evropsku politiku. Digitalizacija kod cestovnog prometa je vrlo važna. E, cestovna agencija, nisam zato da imamo još jednu agenciju, to bi koštalo puno novca, a ne bi pojednostavnilo stvari E, e, nadležnost država. To ne, trebamo e, činiti. Uber, da li i o tome razmišljate u ovom paketu? Zragoplovstvo, Gibraltar, pitanje suvereniteta treba odjeliti od povezanosti, konektiviti. Europa mora biti povezana tu imamo Single European Sky i putnički promet. Karina Deli ima riječ kao sljedeća. Hvala lijepa predsjednik e, povjerenice. Vrlo mi je drago što vas vidim ovdje u ovom odboru. E, e, brzo pitanje. Točno je da najavili ste imamo COP21, COP21, politika prometa. U, to je u srcu e, rasprave o klimi. E, govorimo sve više e, o, da noćni vlakovi nestaju u Europi. želi li Europa revitalizirati noćne vlakove? Treće pitanje, biti ću brza E, već sam rekla, e, francuska vlada će za, e, zaustaviti sva ulaganja u željeznička ulaganja, Atlantski koridor. Mm, tu ima, to će imati jako ozbiljne posljedice mm, za cijeli željeznički sustav. Imate li nekak, nešto što predviđate na tom području? E, e, rumunjska vlada e, će zatvoriti 40% željezničkih pruga kako će to utjecati na prometnu politiku. Hvala lijepa. Rita Lundgren ima riječ. Samo jedna tema jer nema mnogo vremena kad se radi, govori o nesrećama na cestama. E, dobar način da zaustavimo socijalni dumping, da vozači ne voze 24 sata na dan. Netko je već rekao da ne trebamo koristiti riječ ropstvo. E, nadam se, gospođo Foster, da e, znate o čemu govorite. 300 eura dobivaju ovi ljudi na dan. E, to je sasvim sigurno krivo. Pravila o kabotaži. I tu je teško primjenjivati pravila. Ona se e, zloupotrebljavaju i to namjerno. E, lako je to zaustaviti, treba samo slijediti propise. Sastao sam se sa švedskim i ta, talijanskim predstavnicama prijevoza oni žele e, jedan elektronski sistem kao sustav plaćanja cestarina u Njemačkoj, MAUT e, sistem. E, policija mora dobiti i bolje instrumente s kojima će raditi. Hvala lijepa. predsjedatelju hvala lijepa, hvala povjerenice. E, vesele me prijedlozi za 2016. Veseli me također da ćemo dobiti e, paket za ceste. To, taj je paket vrlo potreban. Trebamo fleksibilizaciju e, zakonodavstva. Sada ova agencija. Mislim da ne trebamo od prve ovu agenciju. Mislim da time možda dobivamo šansu. Ona bi nam možda mogla pomoći da E, rješavamo socijalne aspekte, aspekte u cestovnom prometu. E, ja to kažem jer sam izvjestiteljica u Sjeni za bijelu knjigu za promet. Tu sam e, predložila jedan amandman. Je, tu je postavljeno i pitanje o rumunjskoj vladi. Ja sam rumunjska zastupnica. E, trebali biste nas u prvom redu informirati. Rumunjska vlada nema e, namjeru da skrati unutarnju strukturu za 30%. E, to ne postoji. Mi ćemo uvijek raditi u konzultaciji sa komisijom i sa tehničkom službom komisije. Molim da nam to potvrdite gospođo povjerenice. Hvala lijepa predsjedatelju, gospođo povjerenice, moram reći e, da ste e, vi jedna od povjerenica u koju vjerujem, ali i mnogo očekujem od vas. Govorili ste o zakonodavstvu, socijalnoj e, sigurnosti, o manje administracije i tako dalje. Pristup slobodnom tržištu i ukidanje administracije. Ja sam dobi, e, poslala jedno pisano pitanje vama, dobila sam odgovor od vaše službe, e, ne govorim mnogo. E, ja sam govo, postavila pitanje o slobodnom pristupu u tržištu. Koje su ove prepreke na tom putu? Gospođa Lukaševska ima riječ. Hvala predsjedatelju, hvala povjerenice. E, vi ste se dodirnuli e, administracije i e, administrativnog tereta. Tu treba ograničiti upravu, administraciju. Imam pitanje, minimalne plaće u Njemačkoj, što o tome mislite? Naravno, to bi moglo dovesti do većih upravnih troškava E, onda cestovni paket e, e, i željeznički paket, da li se to priprema na osnovi evaluacije? Mm, smatrate li da postojeća regulativa, na primjer upućivanje radnika, kako to funkcionira? E, hoće li to biti u paketu i hoće li doći do konzultacija? Hvala lijepa. E, hvala što se držite e, određenog vremena. Dite Koh. Povjerenice, danas ujutra smo govorili o multimodalni sustav prijevoza. Interesi većine govornika idu u pravcu prava putnika nemamo to u multimodalnom prijevozu. E, što ćete tu učiniti? Digitalna agenda. Svi govore o tome e, što je vaše mišljenje e, kako će se to odraziti u, na sektoru prometa? Marijan Marinesku ima riječ. Hvala lijepa povjerenice. Nešto ste spomenuli o, o vodnim putevima. E, regulacija Dunava i Rajne kako, kako bi se tu mogao odvijati e, promet e, ti vodni putove. govorimo o pravilima a, tržišta za prijevoz. Moramo imati jedinstveno tržište i primjenjivati pravila. E, što se događa sa e, kršenjima e, propisa o minimalnoj plaći u Njemačkoj? Preko sutra su izbori u Ujedinjenoj kraljevini. Možda će se onda deblokirati ovo situacija u vijeću što se tiče zrakoplovstva. Maksimiliano Salini ima riječ. Hvala što ste došli ovamo povjerenice. E, dvije kratke točke. E, prvo se tiče e, vodnih puteva i, i mogućnosti korištenja drugih područja, ne samo tradicionalnih poput Dunava. Ima li problema? Kakvi su problemi? i drugi vodni putevi su važni. E, moramo ih e, podržavati. U prošlosti smo govorili o poreznim olakšicama. Moja zemlja zato ima dobre primjere. E, stvarno vjerujem u tu potrebu. Još jedna tema, cestovni prijevoz tereta E, imamo e, upravu, opću upravu za e, tržišno natjecanje. Možemo li smanjiti utjeca resursa koje daje država željeznički promet treba državna ulaganja tu zaista trebamo državna ulaganja trebamo tu sredstva E, možda možete pogledati ovo područje koje je važno. Hvala. E, ja ću se sada usredotočiti na, e, na cestovni paket koji ste najavili. I u posljednjem mandatu je e, spominjan uvijek taj cestovni paket. E, htio bih zna, znati e, kako ćete riješiti socijalni dumping. Sada se već vara sa kamionima i vozačima kamiona i to je skandal. Kako ćete provesti zakonodavstvo? kako će se to ostvariti jer je to e, nacionalna nadležnost. Ova agencija koju ste spomenuli, tu treba odmah početi, ali još više birokracije. E, e, povjerenici su se digli protiv toga. Dakle, agencija će dovesti do problema. Mislim, Kurtos ima riječ. Hvala lijepa povjerenice, hvala što ste došli u naš odbor. E, mislim da je ispravno e, da e, ne bismo trebali djelovati tek nakon nesreća, već prije nesreća. Imamo rupe u sigurnosti, naročito u, na području certifikacije. smatram da je zaštita osobnih podataka tu imamo jednu prazninu mm, e, e, e, ona strašna nesreća sa pilotom samoubojicom, to je bila, bilo pitanje zaštite podataka. To, to je pitanje koje se tiče i putničkih brodova. Ja čestitam povjerenici na ambicioznom programu. Imam pitanje o pravima putnika u zrakoplovstvu. E, kako će se e, komisija ponašati sa ovom blokadom? Kao izvjestitelj moram reći da sam jako frustriran da ova blokada se nastavlja. A druga primjedba imamo e, cestovna agencija, agencija za cestu ne trebamo imati dodatnu birokraciju, ali moramo biti iskreni. Ovo cijelo zakonodavstvo, tehnički propisi, okoliš, infrastruktura, to moramo dati u jednu ruku, inače ću e, stalno dolaziti do problema. LG Foster ima riječ. Već na početku su se javili mnogi za riječ kako eh, vas vidimo tako i stavljamo na popis i onda eh, molim nemojte se tužiti ako eh, netko drugi govori koji se prije javio. Hvala. Nisam se, Ja, ja sjedim ovdje od početka. dobro došli povjerenice. E, e, nekoliko pitanja. Bilo bi korisno da imamo e, dalje informacije o regulaciji IAS-a. Imali ste povratnu informaciju o našoj raspravi danas ujutro. Kada gledamo cestovni promet, trebalo bi imati agenciju za cestovnu sigurnost E, imamo dobru, e, to možda ne trebamo, dobra suradnja bi bila bolja. Ne znam gdje bi to počelo i gdje je završilo. E, sigurnost na cestama, taj paket, kako će se on, kako će se on razvijati? Već imamo tu mnogo propisa. Mm, Netke se stvari možda ne primjenjamo, ne smijemo nagomilavati propise. E, što se tiče e, e, sigurnosti na putničkim brodovima, moramo gledati što radi IMO. I na kraju bih htjela reći, piloti, pomažem Ismaelu, piloti povijesno troše 70 do 80 tisuća funti da dobiju licentu, licencu, da postanu piloti. E, hvala lijepa. E, I reklunima riječ. Hvala. Hvala vam, gospođo povjerenice, što ste došli kod nas i što ste nam govorili o vašem radnom programu za 2016. godinu. Dva pitanja. Pozdravljam ono što ste vi rekli o e, ozbiljnim nesrećama na cestama. To je nešto na što se nismo dovoljno usredotočili. Jesmo malo, to nam pokazuju statistike, ali e, još uvijek se time moramo baviti, radi se o bitnim mjerama i moramo e, zacrtati ciljeve. Što se tiče zrakoplovstva, kao što su i druge kolege rekle, mislim da moramo raditi na pravima putnika i na europskom jedinstvenom nebu. Tu moramo zapravo se baviti pitanjem konkurentnosti koja je jako bitno. Vi ste govorili o dijalogu sa e, određenim državama, to je zaista ohrabrujuće i to je pitanje koje nas sve brine i bolje bi bilo se time baviti prije bolje spriječiti nego liječiti. Radi se o općem pitanju kojem se trebamo baviti. To proizlazi također iz vaših e, konzultacija i mislimo da trebamo ići naprijed na pitanju zrakoplovstva jer je to veoma bitan sektor za sve nas. Hvala Izabela de Monte. Zahvaljujem. Gospođo povjerenice, hvala vam što ste došli na ovaj današnji sastanak. Ja se želim vratiti na pitanje kapotaže. Drago mi je čuti da će od 2016. godine e, ćete se i vi baviti ovim pitanjem. Možete li nam nešto detaljnije reći o mjerama koje će biti usvojene, jer e, trenutačno države članice ne mogu pravilno obavljati nadzor i kontrolu. Hoće li biti moguće također nešto učiniti vezano uz plaćanje cesti, odnosno korištenje cesti i na koji način možemo riješiti poteškoće koje imamo sa operaterima. Vezano uz zrakoplovstvo, Vidjeli smo iz nedavnih događaja da postoje određeni problemi, da situacije nisu iste za sve pilote u različitim državama članicama, kako što se tiče zaštite, tako i što se tiče ugovora o radu, jer E, zrakoplovne agencije imaju veoma velik e, manevarski prostor i bilo bi dobro imati zajednička pravila. Rade Gruzet Praskal. Zahvaljujem. Što je sa reciprocitetom u četvrćom željezničkom paketu? Govorili smo o tome da treba uvesti klauzulu o e, reciprocitetu za države članice. Zatim, što je sa pristupom unutarnjem tržištu vezano uz cestovni promet koje akcije Europska komisija želi poduzeti kako bi se zabranile određene akcije prema kojima tjedni odmor se e, može, kao tjedni odmor se može računati vrijeme provedeno u kabini. Koliko vremena ćemo još govoriti o kolaborativnoj ekonomiji. To je koncept o kojem govorimo u Španjolskoj, a to znači da zapravo ne poštujemo rad drugih, drugih koji plaćaju poreze i koji veoma teško rade. Danke sehr. Und jetzt habe ich mich drauf gesetzt, wenn Sie das... Hvala. Kad e, e, razgovaramo o zrakoplovnom paketu, jer, e, Govorimo e, li ovdje o sektor po sektor, e, e, željeznički promet je skuplji, noćni se vlakovi ukide, to ne škodi samo klimi, već i suradnji u Europi. E, recimo željeznice moraju plaćati e, porez za kerozen. E, govorimo o buki, to je jako važno. Švicarska je rekla da od 2020. zabranjuje glasne teretne vlakove. Vidite li mogućnost da to napravimo u Europi Jer teretni promet E, je važan, tu trebamo evropsko rješenje. Ako i Europa kaže e, da ćemo to zabraniti, što će onda se dogoditi? Izvolite, imate sada vremena za odgovore. Okay. Well, 28 questions. 28 pitanja, odnosno 29, no neka se ponavljaju. Pokušat ću e, na razumljiv način odgovoriti na njih. Ako ne, onda mi možete u pisanom obliku poslati vaše pitanje. Evo, pokušat ću početi od prvog pitanja vezano uz izazove u zrakoplovstvu, sveobuhvatno, zatim Gibraltar, i nakon toga i neka druga pitanja koja su bila vezana uz zrakoplovstvo. Dakle, prvo zrakoplovstvo. Najprije pitanje Gibraltara je veliki izazov za nas i dovodi do dosta kašnjenja u svim dosjejima u zrakoplovstvo. Nadamo se da će se situacija promijeniti kada budu završeni izbori. Ovdje se ne radi samo o e, britanskim izborima, već isto tako smo dobili signal da bi vjerojatno trebali pričekati kraj španjolskih izbora. Znate da to nije nešto što nas raduje naročito zbog toga što znamo u kakvoj teškoj situaciji se nalazi sektor zrakoplovstva. Imamo izazove pred nama vezane uz konkurentnost i morali bismo brzo reagirati. Već imamo u pripremi određena zakonodavstva o kojima je govorio moj kolega i također pripremamo e, zrakoplovni paket e, u kojem će se govoriti o svim ovim glavnim pitanjima zrakoplavstva, dakle sigurnost, inovacije, konkurentnost i neki drugi elementi na kojima radimo. Ali ako ne budemo dobili potvrdu i ako ne dobijemo mm, ovlast od vijeća, nećemo moći reagirati bez obzira na broj pisama koje šaljete i na moju volju i želju. Ako ne dobijem mandat od vijeća za početak pregovora, ja to ne mogu učiniti, a vijeće kaže da mi ne može dati mandat zbog posebnih političkih pitanja koje još uvijek nisu riješena. Dakle, meni su ruke vezane i dijelim frustraciju svih zastupnika parlamenta. Mi smo ovo pitanje podigli na najviši mogući politički nivo i sve od svih tražimo da se bave ovim pitanjem kako bi mogli ići dalje. Ispričavam se e, jer učinila sam sve što je u mojoj moći, ali ovo je sada izvan mojih ovlasti. Dakle, i vas pozivam da nam pomognete molim vas da radite u vašim zemljama na rješavanju ovog pitanja. Bez obzira na e, sugestije koje ćete dati, e, mi ćemo ih sigurno uzeti u obzir. Dakle, e, ovo je nešto što nas spriječava i da djelujemo i idemo dalje sa ugovorom kojeg želimo potpisati sa Ukrajinom. Tu postoji pritisak koji je na nama, ali i ni za to nismo dobili mandat. Postoje i druga neka pitanja, ali dobro, nemam sad vremena osvrnuti se na, sve. E, želim samo reći da postoje neke stvari koje nas priječavaju u daljem djelovanju, dakle dok se ne riješe neka politička pitanja ne možemo ići dalje. Što se tiče e, nesreće German Wingsa, naravno slažem se s komentarom da moramo sačekati kraj službene istrage kako bismo mogli reagirati. Ali ipak e, mogu reći da od sutra organiziramo rad posebne skupine u e, IASI koja će imati mandat za izradu izvješća nakon što bude završena službena istraga. Dakle, nakon 7. E, svibnja, 7. svibnja je krajnji rok za E, završetak službene istrage. Mi smo stoga osnovali radnu skupinu koja će e, raditi na svojoj anketi nakon završetka službene istrage i ja ću vas obavijestiti naravno o ishodu te istrage. Što se tiče prava putnika, slažem se s vašim e, bojaznima, ali vijeće najprije mora djelovati. Ja ovdje ne tražim izgovore, ali vijeće je kao neki zid pred nama i jednostavno ne možemo djelovati ako nemamo mandat. Istovremeno moramo pronaći ravnotežu između zaštite putnika i interesa industrije i to je e, ravnoteža koju ćemo morati tražiti i u budućnosti. Znamo da smo mi jedini koji želimo zaštititi putnike i uzimam u obzir i vaše preporuke na ovom planu. Što se tiče plovnih putava, želim napomenuti ono što sam već rekla u govoru. Najprije usredotočavamo se na e, provedbu na JADES 2. To je nešto što sam ja naslijedila i što u potpunosti podupirem i htjela bi da e, to bude inicijativa koja će biti zaista primjenjena. Isto tako znate da pod financijskim mekanizmom CEF imamo određene inicijative koje se financiraju i nadamo se da će pravodobno e, uroditi plodom vezano uz one koridore. Vezano uz pitanje povezanosti Dunava i Rajne, kolega iz Rumunjske vrlo dobro zna da je ovo e, pitanje koje također ima političke implikacije i mi radimo sa svim dionicima i po prvi put sada imam neke pozitivne naznake. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati nakon samita u Rigi. E, rečeno mi je da stvari idu u pravome smjeru. Nadajmo se da to zaista je tako, ali u svakom slučaju sve je već spremno. To je koridor koji nas zaista zanima, povezivanje Dunava i Rajne. E, je korisno za sve nas. Želim odgovoriti e, na pitanje vezano uz minimalne plaće u Njemačkoj. E, samo kratko, shvatit ćete zašto, jer se o tome još uvijek donose e, odluka, odnosno to je u tijeku i odluka službena će biti donesena uskoro i naravno o tome ćete biti obavješteni. Tako da ne mogu komentirati više o tome. Socijalna pravila u cestovnom prijevozu i pravila tržišta su na snazi i moramo zajamčiti da ih svi pravilno razumiju i primjenjuju na učinkovit i ujednačen način. To je najveći izazov koji je pred nama sada. Moramo pripremiti pojašnjenje. Mnoge države članice su zastražile od nas pojašnjenje o zajedničkom razumijevanju pravila i to je jedan od operativnih izazova koji je pred nama. Moramo primijeniti pravila koja su već usvojene, koja su već na snazi. Zapravo radi me svaki put kada vidim koliko uredbi se ne primjenjuje na ozbiljan način ili se primjenjuje samo djelomično i sada moramo e, vidjeti na koji način vam možemo pomoći da se e, sadašnje uredbe bolje provode. Kao što znate, postoji taj simptom socijalne nepravde koji se pojavljuje svugdje i imamo na raspolaganju e, različite instrumente i poslovne modele, zatim pojašnjenja istih tih instrumenata i zbog toga ćemo u šestom mjesecu organizirati konferenciju o socijalnim pitanjima, dakle za samo mjesec dana. Na toj konferenciji ćemo predložiti dodatne uredbe koje bismo mogli imati u ovom sektoru. Ali što više gledamo postojeća pravila, vidimo da zapravo imamo sve na raspolaganju, samo što se to ne primjenjuje kako treba. Zato ćemo morati donijeti bitnu odluku o tome trebaju nam dodatna pravila. So then uh, if we are already on the road, uh, let's take... Um, uh, Kada se već bavimo cestovnim prevozom, pozabavimo se tržištem, odnosno pristupu tržištem. Znamo da postoje prepreke pristupu tržištu, kao što sam spomenula već. I sastavit ćemo vjerojatno popis eh, detaljni tijekom javnih konzultacija. Možda je ovo dobar trenutak da spomenemo, ali započinjemo sa javnim konzultacijama o cestovnom paketu početkom lipnja, srpnja i nadamo se da ćemo moći popisati sve te prepreke, sva ta pitanja koja se bave eh, pristupu tržištem i to obuhvatiti ovim cestovnim paketom. Dakle, već vas sada pozivam i slobodno proslijedite glas o tome eh, lokalnim udruženjima u svojim zemljama i sigurna sam da ćemo ovo moći napraviti na vrlo kvalitetan način kako bi e, cijelo jedinstveno europsko tržište od toga moglo profitirati. Pitali ste i gdje se nalazate, točke većina ih je na granici. Dakle, na granicama, e, ja se bavim transportom, a ono što je ključno za jedinstveno europsko tržište i vidim bezbroj izazova, da ne kažem problema, koji se tiču nekim, nekih pitanja konkretnih za pojedine države članice i nedostatka europskih vrijednosti, europske vizije, tako da se nadam da ćemo moći sve potaknuti. Naravno, ne možemo nikoga tjerati, ali možemo poticati na više europski stav. A transport, prevoz je jedno od polja gdje je to vrlo očito. Digitalna agenda jedan od vrlo važnih elemenata je pristup javnim i privatnim podacima, a time se bavimo u našem programu za digitalnu Europu. Kao što sam rekla, sutra ćemo to usvojiti, nadamo se, na sastanku kolegije. A nakon toga pripremit ćemo naš digitalni program za sve oblike prevoza. I znate koja je moja vizija, želimo imati digitalni platformu koja će uključiti sve male i srednje poduzetnike, omogućiti stvaranje novih oblika radnih mjesta, osobito u služnim djelatnostima i razvoju aplikacija. I to mi se doista nadam. Reakcija do sada od država članica vrlo je pozitivna. E, znam da postoje određena neslaganja oko toga koliko e, treba brzati s određenim rješenjima, no jedan puta kada ćemo imati taj digitalni sloj, transport će dobiti potpuno nove mogućnosti otvorit će se nova vrata koja će moći pripomoći i razvoju gospodarstva u Europi. No, to sve slijedi nakon sutrašnjeg prihvaćanja i e, nastavit ćemo raditi na tome e, i na pojedinim paketima. FC Naravno, i dalje uvelike podržavam ovaj paket. E, znam da postoji prostora za kompromis između tri institucije. Vjerujem da će krajem ovog tjedna trijalog dati neke važne odgovore i da će se razjasniti uloga pojedinih paketa i potreba pojedinih investicija. Za sam prijevoz nam je to potrebno, potrebno nam je za razvoj digitalnih rješenja, elektrifikaciju, alternativna goriva, pojedine segmenta koji više mogu biti orijentirani na tržište i kada govorimo o infrastrukturi. I samo bih vas podsjetila da analize pokazuju da nam je potrebno 1,2 bilijuna eura kako bismo e, zadovoljili sve potrebe za prevozom unutar Europe. Trenutno imamo 26 milijardi i nadamo se da ćemo kroz strateško financiranje potaknuti daljne ulaganje i u nadolazećim godinama svakako ćemo tražiti nove alate kako bismo mogli zadovoljiti te velike potrebe e, za sektor prevoza kako bi se osnažila konkurentnost u Europi. E, što još u tri minute mogu obuhvatiti? Ubera i znamo da drugim e, zemljama se i drugi modeli pojavljuju i svugdje se time bave. I ne radi se ovdje samo prevoz, prevozu, takvi modele pojavit će se u nekim drugim područjima, zato se s time trebamo pozabaviti sada na europskoj razini. E, cestovna agencija, e, kao što sam rekla, tu sam otvorena na vaše prijedloge. Čuli smo o tome od vas, pozbavili se time i vidjeli nekoliko područja unutar kojih bi takva agencija za cestovni prevoz mogla biti od koristi, no ona ne smije biti opterećenje. Razmišljamo da li bi ona mogla biti ovisna, neovisna, ali prije svega trebamo jasnu poruku od vas i kao što se sjećate, e, jedna od mojih prvih rečenica bila je radimo zajedno na onim elementima koje možemo progurati. Nemojmo trošiti energiju, vrijeme na ono što ne možemo progurati. Dakle, dogovorimo se oko ovoga, otvorena sam za vaše doprinose a ondje gdje postoje mogućnosti neke, to je osposobljavanje, pomoć e, nacionalnom provođenju, e, zbog toga što postoji očito potreba za pomoć u provođenju određenih regulativa, zatim pitanja revizije ili bilo čega drugoga što vam pada na pamet. Ali kao što sam rekla, nije odlučeno još ništa i treba nam vaša jasna podrška. Također smo imali neka pitanja o dekarbonizaciji i COP21 u Parizu. Sada vidimo da na globalnoj razini unutar ICAO-a i IMO-a postoje jedno pozitivni raspoloženje i e, sa ta dva oblika predloga e, prijevoza bavimo se kroz globalne inicijative a na konferenciji e, COP21 prevoz će imati svoju ulogu. Predstavit ćemo kako mi doživljavamo dekarbonizaciju, kako se ona mora odvijati na dolazećih nekoliko godina i kao što znate to je jedan od mojih prioriteta uz digitalizaciju. Ono što sve više vidimo je da se može bliže surađivati sa industrijom, to i činimo i gledamo kako u ove ambiciozne planove možemo integrirati razvoj industrije i gdje ih možemo malo potaknuti da se i brže pokrenu. Iskustvo iz automobilske industrije vrlo je pozitivno. Europa je ponovno predvodeća u proizvodnjima automobila sa niskim emisijama tako da bismo željeli vidjeti koliko i ovo možemo progurati. Mislim da mi je sada isteklo vrijeme. Još jedna minuta. Dakle, bilo je nekoliko pitanja o netipičnim e, uvjetima zapošljavanja, osobito u zrakoplovstvu. Spomenuli ste norveški model, A ono što moram naglasiti, to je jasna poruka od strane komisije, e, sigurnost neovisno modelu ne može biti dovedena u pitanje. Za nas to je prioritet i mi ćemo se baviti prije svega tome da li je dovedeno pitanje sigurnosti ili nije. Druga stvar je da ne možemo ići glavom u zid, moramo vidjeti kako se stvari mogu dovesti pod kontrolu, a što više se bavim ovim poslovnim modelima, vidim da ih zapravo e, potiče sama Europa. Dakle, radi se o našim pilotima. Tako da vam zapravo ne mogu dati e, rješenje, ali mogu vam reći da na tome radimo, analiziramo sve forume, da vidimo što se događa s ovim e, modelom i time ćemo se svakako pozabaviti u našem zrakoplovnom paketu i to će biti jedno od ključnih e, pitanja naše socijalne konferencije. Imat ćemo predstavnike obiju strana, već imamo potvrdu e, dolaska ljudi koji predstavljaju ovakve nove socijalne modele. Oni će razmijeniti s nama svoje iskustva, ali voljeli bismo čuti i drugu stranu koja će braniti stajalište protiv tih modela. Dakle, bit će vrlo dinamično. Donekle me brine što ste svi rekli da je plan e, vrlo ambiciozan, tako da mi se čini da znate nešto više od mene, na sve jedno. tražim vas podršku, e, kritičnu kritiku, ali konstruktivnu kritiku, predloge, jer bez vas neću moći e, raditi ako vidim da ste ako nećete biti na mojoj strani, neću se moći sama boriti, ali znam da prijevoz, transport mora biti konkurentni, mora ga se poboljšati kako bi ponudio e, veću konkurenciju i drugim poslovima unutar Europe kako bismo dugoročno od toga svi prosperirali. Gotovo e, na sva pitanja ste odgovorili. Zahvaljujem na izlaganju i na odgovorima. E, um, evo, dobili smo ponudu da pošaljemo i pismena pitanja. Hvala lijepa, hvala i prevoditeljima što su nam ostali ovdje duže. E, želim svima ugodno večer.